u Ugandi. za traženje riječi e, ili za korištenje plavog kartona možete koristiti e, uobičajeni način signaliziranja zahtjeva ili nove elektroničke formule. Ako želite e, e, zatražiti riječ, e, obavijestite nas odmah sada. Gospođa Čauns ima jednu minutu. Hvala kolege. Vrlo mi je drago što mogu govoriti o ovoj rezoluciji danas. Mislim da to svjedoči kako su se naša stajališta promijenila. E, solidarni smo sa onim e, hrabnim ljudima u Ugandi koji se suočavaju ne samo sa predrasudama već i nasilje države E, njihovo e, stajalište je zaista zadivljujuće. Kažu mi smo koji jesmo, mi smo jednaki, moramo biti slobodni. Situacija u Gandiji je vrlo zabrinjavajuća. E, došlo je do ubijanja ranije ovog mjeseca. Jedna je osoba ubijena, ubojica mora biti priveden pravdi. Mi moramo oštro osuditi tu situaciju. Pozivamo vladu u Ugandi da poštiva prava eh, osoba LGBTI eh, i da osigura da nema diskriminacije protiv nikoga na osnovi seksualne orijentacije. Eh, mi u Europi stojimo uz te ljude. Hvala lijepa na informaciji. Gospođa e, Matijas. Hvala lijepa. I ja bih htjela zahvaliti kolegama iz e, e, drugih klubova što je došlo do ovog širokog sporazuma i podrške. Moramo shvatiti da diskriminacija na osnove seksualne orijentacije se ne dešava samo u Ugandi, već i u nekim europskim državama. Moramo usredotočiti pažnju na tu situaciju. Moramo tražiti jednakost za sve, e, unutar i izvan Europe. Moramo e, ne smijemo nikada dozvoliti diskriminaciju na osnovi seksualne orijentacije. U posljednjih nekoliko mjeseci smo e, vidjeli okrutno ubojstvo jednog aktivista. To ne smijemo dozvoliti. Zbog toga trebamo s riječi preći na dijela kako bismo osigurali da nema diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije. To se ne smije događati nigdje na svijetu Hvala lijepo. E, gospođa Kalsbro ima jednu minutu. E, seksualna orijentacija ne smije biti e, e, zločin, a to se dokaže o više od 70 država na svijetu. vlada u Ugandi je e, usvojila akt e, o smrtnoj kazni zbog seksualnih aktivnosti. E, to je sada prijedlog, ali su, homoseksualnost je već u Ugandi zločin. Ljudi ove grupacije su podvrgnuti nasilju. Vlada ne samo da dozvoljava to, ona to i podgrijava E, ona e, time krši ljudska prava i Europska unija mora se boriti za ukidanje smrtne kazne svugdje u svijetu. E, stanovništvo Ugande mora znati da Europski parlament stoji uz njih. Ljubav nikada ne može biti krivično djelo, kazneno djelo. Gospođa Vodi ima riječ u svjetlu u strašnih napada protiv e, LGBTI skupine u Ugandi. Ova rezolucija je vrlo važna. E, tri homoseksualca i jedna transseksualna žena su ubijeni. E, a i LGBTI Brian Wospa je napadnut u svom domu 4. listopada. Kršenje ljudskih prava eh, i LGBTI skupine je zabrinjavajuće, uključujući eh, rastuće nasilje eh, i kršenje socijalnih prava. Ova rezolucija traži suradnju s Ugandom. Moramo podržati sve napore da se ukinu kazneni zakoni i stigma i diskriminacija Pozivamo Europsku uniju da e, štiti ljudska prava u Ugandi e, ciljanim podrškom e, nevladinih organizacijama i zaštitom LGBTI skupine. Moramo se oduprijeti svim oblicima diskriminacije zasnovene na seksualnoj orijentaciji. Stari kolonijalni zakoni nemaju mjesta u modernom svijetu. A sada riječ ima gospodin Tobe. Hvala lijepa. Htio bih početi time da zahvalim svim kolegama koji, kolegicama koji su radili na ovoj rezoluciji. E, u osnovi ona osigurava da imamo e, univerzalno poštivanje ljudskih prava Evropska unija mora biti sila koja će se boriti e, za zaštitu svih osoba bez obzira na seksualnu orijentaciju. Ova situacija e, je prevladava u mnogim zemljama. E, LGBTI osobe nisu sigurne. Prijedlog koji je sada pred nama o uvođenju smrtne kazne za E, zbog homoseksualnosti, taj prijedlog je potpuno neprihvatljiv. E, moramo poslati jaku poruku da ova zakonodavna inicijativa e, ne može biti dozvoljena. Vidimo naime homofobičnu retoriku u ovoj situaciji Eh, mm, ljudi iz te skupine eh, su žrtve nasilja, događaju se umorstva. Mm, mm, moramo reći da razvojna pomoć je vezana uz poštivanje ljudskih prava. To je uvjetovano. Moramo uspostaviti dijalog ne samo s vladom, već i sa civilnim društvom. Ono što moramo postići jeste stvaranje bolje situacije za eh, LGBTI skupinu. Eh, pozivam sve kolege i kolegice u ovom domu da glasaju za ovu rezoluciju jer radi se o podršci ljudskih prava i načela vladavine prava. Hvala lijepa. A sada idemo na klubove. Za pučane, eh, gospođa Walsh ima jednu minutu. Nije prihvatljivo da seksualna orijentacija e, bude razlikom za kršenje ljudskih prava u cijelom svijetu. lgbt prava su ljudska prava. Ono što vidimo u Ugandi i Indoneziji e, to ne možemo prihvatiti. Diskriminacija na ovoj osnovi krši E, e, ljudska prava koja su zapisana u, povelji u naroda. Moramo imati obvezu da e, potaknemo druge institucije da djeluju. Važno je, vrlo je važno da nova komisija i vijeće u sukladno našim smjernicama E, interveniraju u Ugandi i uspostave e, dijalog sa vladom Ugande. E, ne možemo imati zakone koji kažnjavaju LGBTI skupinu. Dame i gospodo, sada moramo biti vođe. Ja sam sama članica LGBTI skupine E, e, moramo zaštititi e, sve građane, uključivši i građane Ugande. Hvala lijepa. Za demokrate, gospodin Saliba. Nažalost, LGBTI skupina ne uživa poštivanje u cijelome svijetu ta skupina se još uvijek napada. E, te osobe imaju pravo na jednaku zaštitu, jednaka prava kao i svi drugi. U ovom nasilju koju vidim, koje vidimo e, e, razlogom tog nasilja je predrasuda. Moramo biti hrabri i boriti se protiv tih e, pojava u svim društvima. Moramo zaštititi tu zajednicu u svim zemljama. Moramo štititi te ljude od ove vrste diskriminacije kako bi svi, bez obzira na seksualnu orijentaciju i e, rodnu, rodni identitet, mogu biti jednaki pred zakonom. E, moramo da biti primjerom Mnogi napredni zakoni su usvojeni e, zakoni o, posvajanju i e, u brakovima e, istospolnih osoba. Tu borbu treba nastaviti. A sada za Renju gospođa Ramos. Hvala predsjedniče. E, sjećamo se e, rasprava u 2014 e, kad je predložen zakon za smrtnu kaznu za homoseksualne osobe. Onda je taj prijedlog povučen, međutim u Gandhi je homoseksualnost još uvijek kazneno djelo. To je oštar zakon homoseksualci nemaju pristupa osnovnim službama, obrazovanju i zdravstvenoj skrbi. Zabrinjava nas e, moguće vraćanje e, na oštri oblik e, ovog zakona s mogućnošću smrtne kasne, kazne. moramo poslati jaku poruku ne možemo dogovo, e, dozvoliti nijedan korak natrag kad se radi o temeljnim pravima. E, želimo korake naprijed e, u Ugandi. Treba dekriminalizirati homoseksualnost. To nije zločin, to je ljudsko pravo. Evropska unija mora uspostaviti dijalog sa tom vladom. A da sad za zelene, gospodin Andresen. 28 e, e, godišnji e, Ryan Asva je umoren jer zbog toga što je homoseksualan. 20 puta je proboden nožem. Vlada je najavila smrtnu kaznu za homoseksualnost. Već godinama se homoseksualci boje za svoj život u Ugandi E, imamo lov na vještice tame, lov na vještice e, e, homoseks, homoseksualaca mora prestati. Ova smrtna kazna mora biti ili prijedlog za smrtnu, kaznu mora biti oštro osuđena. Europska unija da, da, daje 580 milijuna eura pomoći Ugandi, stoga imamo odgovornost u 70 država u svijetu homoseksualnost je kriminalizira. U nekima postoji smrtna kazna. Moramo zajednički sve učiniti da se to e, prekine. E, moramo svim LGBTI osobama u svijetu dati slobodu. Hvala. A sada, e, sada gospodin, gospođa Asita Kanko ima riječ. Dvije afričke zemlje kriminaliziraju homoseksualnost. E, e, e, tim osobama prijeti smrtna kasna. Trebamo se boriti protiv netoleracije i diskriminacije E, imala sam e, mnoge razgovore e, u kojima sam čula da ljudi osuđuju homoseksualce kao zločince. To je još i danas slučaj što je za, vrlo žalosno kako bismo imali razumne stajališta. Ne smijemo samo osuđivati ili biti tužni. Moramo poticati obrazovanje i dijalog kako bismo imali održive rezultate. Moramo tim ljudima pomoći, pomoći nevladinim organizacijama kako bi mogle zaštiti te zajednice. Moramo surađivati sa zajednicama, policijama tih zemalja kako bi se dokinula ova strašna situacija. Moramo sve iskoristiti u našim dijalozima s tim zemljama kako bismo poticali obrazovanje i razumjenje. Svi moraju biti slobodni i svi moraju imati slobodu da žive bez straha. Hvala. E, a sada e, gospođa Palop, Rodriguez Palop ima riječ. U Ugandi o, e, homoseksualni odnosi e, se kažnjavaju e, smrtnom kaznom i to još od srednjeg vijeda, vijeka. Mnogi ljudi se dovode pred sud i osuđuju na smrt zbog seksualne orijentacije. Vidjeli smo da je crkva e, imala i ima negativan utjecaj na tu instituciju. E, on e, i pa, parlamenti tih država podržavaju takovu situaciju. Mi imamo raspravu o dekriminalizaciji, ali ta je rasprava blokirana u vijeću E, imamo ovdje e, ranjive skupine e, koje trpe nasilje i kazne. Moramo osigurati da podržavamo zajednicu LGBTI i dati utočište svim onima koji trpe od diskriminacije zbog seksualne orijentacije. Hvala. Hvala lijepa. Hvala. Završili smo sada s govornicima iz klubova. E, riječ ima, gospodin bul iz Neovisnih. Diskriminacija protiv bilo koga zbog e, seksualne orijentacije je strašna. Imamo pola milijuna LGBTI e, članova u Ugandi, ali je to još uvijek protuzakonito E, istospolni brakovi su nedozvoljeni. Ovi se ljudi ne mogu slobodno izražavati. Nažalost, e, e, Uganda se vraća unatrag. 2007. je 50% ljudi mislilo da je to nezakonito. Situacija se nije popravila Veliko pitanje je sada zašto se Europska unija miješa u poslove jedne demokratske zemlje ova pričaonica neće pomoći situaciji. Možda ćemo se mi bolje osjećati, ali to neće imati utjecaj na položaj ove skupine u Ugandi. Uganda se mora sama reformirati i dozvoliti tim ljuditi, ljudima da žive i vole u miru. Hvala. Hvala. Riječ ima gospođa Gonzalez Hvala predsjedniče. Afrika treba nas, Uganda nas treba, međunarodna suradnja i humanitarna pomoć moraju biti popraćene jasnim zahtjevom da sve osobe imaju isto dostojanstvo i to uključuju LGBTI osobe. Trebamo se boriti protiv siromaštva i diskriminacija, nejednakosti. Nitko ne smije zaostati za ostalima. E, to kaže ugovor Europskoj uniji. A vanjsko djelovanje bi se trebalo e, temeljiti na načelima ljudskih prava. Novi instrument suradnje predviđa više od 32 milijarde eura za Afrike, više od jedne trećine proračuna. Mi u parlamentu trebamo zajamčiti da se taj proračun primjenjuje štiteći osobe i e, omogućavajući njihovu emancipaciju. Sporazum iz Kotonua predviđa da ako se ne poštuju ljudska prava, ugovor se dokida. Mi moramo zajamčiti ovo pravo, moramo obraniti ljudska prava, a to znači braniti prava LGBT osoba koje se ne smije odvajati od ostatka društva. Hvala, sada riječ ima gospodin Benon. Hvala predsjedniče. Uganda je država gdje se ljudska prava LGBTI osoba krše zbog zakonodavstva protiv njih i to već jako dugo. LGBTI zajednica ima dugačku povijest e, maltretiranja, zlostavljanja. Novi plan vlade je da se ponovno uvede zakon iz 2014. godine protiv e, homoseksualnosti i to obuhvaća osim toga odredbu da svi oni koji e, potiču i širu informacije o toj temi moraju biti kriminalizirani. Ovaj zakon će potaknuti veću diskriminaciju, ali i pogubljenja. Međunarodna zajednica ne može dozvoliti da se to dogodi. Moramo podsjetiti Ugandu da pravo na seksualnost i na izražavanje seksualnosti, sloboda od diskriminacije se temelji na e, međunarodnoj razini ljudskih prava i to, zajamči, to im jamči e, međunarodno pravo. Uganda se na to vezala na temelju sporazuma iz Kotanua koji traži to da se poštuju e, univerzalna ljudska prava. Hvala. Sada riječ ima gospođa Kunke. Hvala predsjedniče. Prije pet godina mnogi od nas su odahnuli kad je Uganda e, kao država odlučila e, povući zakon o homoseksualnosti, a sada se ponovno ta politika stavlja na stol. Ovaj put moramo djelovati odlučno. Razvojna pomoć koju Europska unija daje Ugandi od 2014. do 2020. je čak 528 milijuna eura. To je jako puno novca novac koji treba podlijegati određenim uvjetima. Postoje jasne odredbe u ugovoru u kojima piše da se mora poštivati ljudska prava i zato mi zeleni tražimo od Europske unije da se distancira od ovog strašnog razvoja događaja u Ugandi. Korak po korak e, sve više se krše ljudska prava, mi moramo stati na kraj tom hodu prema pogoršanju. Hvala, a sada gospođa Deli ima riječ. Hvala predsjedniče. Ja sam naravno protiv smrtne kazne i točka, ali činjenica e, da se e, nekome sudi zbog zločina ljubavi je neprihvatljiva. Homoseksualnost se ne bi trebala diskriminirati, a ne bi se trebalo e, legitimirati ovakvo ponašanje u Ugandi. Eh, izražavam solidarnosti žrtvama u Gandi i zajednici LGBTI eh, i njihovim aktivistima. Neki u ovom domu su pokušali ovoj rezoluciji dodati neku odredbu kojom se hvali Europska unija kako bismo rekli da smo mi zapravo primjer izvrsnosti u tom polju. Eh, moramo u Ugandi ukazati na to da mi ne diskriminirano LGBTI zajednicu. E, Europska unija ipak e, svjedoči povećanju e, stope mržnje prema LGBTI osobama i zato trebamo najprije početi uređivati ovo pitanje u vlastitom dvorištu. Hvala, riječ ima gospodin Dans. Hvala ja bih se osjećao e, jako neugodno kad bih znao da ne mogu se vjenčati muškarcem kojeg volim zbog protivnog e, mišljenja ostalih država članica Europske unije. I riječi imaju određene posljedice. Ministar Simon Lokodo, ministar je za etiku i u Ugandi on bi se trebao sramiti. On e, bi se trebao e, latiti e, novog posla, odistancirati se od ovakvih poteza vlade. U cijelom svijetu LGBTI osobe su diskriminirane, ali to nije problem. Problem je u tome što vlade koriste LGBTI zajednicu kao žrtveno janje. Ja šaljem poruku tim osobama, morate biti jaki. To je borba koju vodite ne samo u Africi, i Aziji, to je borba koja se vodi u cijelom svijetu. Mi se borimo uz vas i e, to ima veze sa kolonijalnim zakonom. Hvala. Hvala. sada riječ e, E, imaju govornici koji se javljaju za slobodno javljanje za riječ. Imamo šest upisanih govornika. Svi će dobiti riječ. Gospodin Pospiš ili ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem autorima ove rezolucije i svima onima koji su danas govorili. Moramo govoriti jednim glasom u Europskom parlamentu. E, mi e, ne želimo takav razvoj događaja u Ugandi, a zakon koji je predložen je skandalozan. Vi povjereniče i sljedeća komisija trebate E, izraziti negodovanje zbog toga. Ne možemo slati novac u zemlju gdje se zlostavljaju osobe LGBTI zajednice. To treba utjecati na razvojnu pomoć koju dajemo Ugandi. E, davanje ove pomoći je pozamašno. E, šaljemo novac u državu gdje osobe misle da je smrtna kazna za homoseksualce u redu. Ljudska prava se brane, a borci za ljudska prava se maltretiraju. To je skandalozno da mi šaljemo novac u takvu zemlju. Ova rezolucija mora eh, dati priliku u Europskoj komisiji da promijeni svoju politiku prema Ugandi. Gospodin Lopez Aguilar ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče, povjereniče Mimica. U četvrtak na plenarnoj sjednici ovdje u Strasburu mi govorimo o globalnoj situaciji u pogledu ljudskih prava. I to svakoga četvrka. To je vrlo zanimljivo zato što svi prisutni na ovoj raspravi se bore protiv diskriminacija i najgorih kršenja ljudskih prava. Sve su to pitanja koja su povezana uz kriminalizaciju homoseksualnosti u Ugandi. Afrika je prioritet i to prvi prioritet za Europsku uniju u pogledu vanjskog djelovanja i što se tiče humanitarne pomoći i međunarodne suradnje. E, komisija bi trebala raditi na tome da se dokine ova strašna praksa i e, pozitivan stav prema homose, eh, prema kažnjavanju homoseksualnosti i smrtskom kaznom. To se ne smije prihvatiti. Uganda ne poštuje temeljna ljudska prava i zato ne može dobivati ogromno, ogromnu pomoć koju joj Europska unija šalje i humanitarnu pomoć. Treba stati na kraj ovoj praksi. Hvala. Riječ ima gospođa Gibson. Hvala. Htjela bih postaviti pitanje ne samo kolegama, nego svim slušateljima. Što vam daje pravo, bilo kakvo pravo, pravo na život, na ljubav, na rad, na slobodu, zdravlje? Što vam daje ta prava i što bilo kojoj vladi, bilo kojoj vjeri daje pravo da vam to oduzme, da vam oduzme vaša ljudska prava. Potpisivanje ove rezolucije E, mojim glasom za nju pokazuje da sam aktivist, da sam i e, zastupnica Europskog parlamenta i da djelujem i u svom biračkom okrugu. ja kažem ne, nemate pravo na to, ne možete oduzeti ljudska prava LGBT zajednici u Ugandi bilo gdje drugdje. Pozivam ovaj parlament i osobe u cijelom svijetu da mi se pridruže u ovoj borbi u Ugandi i Europi i u našim matičnim državama. Hvala. Hvala. Sada riječ na jednu minutu ima gospodin Polčak. Hvala predsjedniče što ste mi dali riječ. Slažem se s prethodnim govornicima. Brutalni napadi na osobe koje su jednostavno drugačije, nešto što je neprihvatljivo. A neprihvatljivo je također način na koji se ponaša uganska vlada. Oni žele promijeniti zakon kako bi on kriminalizirao LGBTI osobe i oni bi uveli sada smrtnu kaznu za drugačije osobe. E, to je potpuno neprihvatljivo u našem stoljeću. Vraćamo se u srednji vijek na taj način. Mislim da treba čuti sve glasove, slažem se s onim što je rekao gospodin Pospišil. Naše stajalište treba se odraziti u našim politikama i u našoj razvojnoj pomoći. Moramo podignuti glas i braniti ljudska prava. Što se tiče Češke, 60. godina homoseksualnost je bila nezakonita, a to se od tada promijenilo, pa vjerujem da se to može dogoditi i u Ugandi. Hvala. Na jednu minutu sad riječ gospodin Tohodaru. Hvala, predsjedniče. U 21. stoljeću imamo problem ljudskih prava. Ako ih ne budemo poštivali, to e, će se odraziti na neke države koje će se vratiti na srednjovjekovne prilike. Svi treba imati pravo na slobodno izražavanje i na slobodu. A ako to ne budemo imali, vratit ćemo se u srednji vijek. Molim buduću komisiju, parlament i vijeće da pronađu zajedničke mjere, jasne kriterije kako se ovakve stvari ne bi događale u budućnosti. Moramo biti na istoj valno duljini kad se radi o pravima u Europskoj uniji i drugdje. Ponekad je teško vidjeti e, probleme u vlastitom domu, lakše je vidjeti, vidjeti probleme izvan njega. Novi parlament, nova komisija u 21. stoljeću trebaju osigurati e, poštivanje ljudskih prava. Hvala. Na jednu minutu riječ ima gospođa Maksova. Hvala predsjedniče što ste mi dali riječ. Jako mi je drago što je Europski parlament pripremio jaku rezoluciju protiv usvajanja ovakvog zakonodavstva kojim se uvodi smrtna kazna na temelju drugačije spolne pripadnosti. Mislim da je sada loptica na Europskoj komisiji koja treba e, zauzeti stajalište koje su opisali prethodni govornici. Homoseksualnost nije zločin, Mm, to nije etničko čišćenje ili mm, seksualno zlostavljanje e, i tako dalje. Ovakvo ponašanje krši načela Europske unije. Mi smo protiv svih oblika diskriminacije i vjerujem da će Europski parlament zauzeti jasno stajalište poslati jasnu poruku u ganđanima LGBTI zajednice, reći ćemo im da oni ne smiju biti kažnjeni samo zbog toga što jesu. Hvala. Riječ ima sada na kraju ove rasprave povjerenik Mimica. Izvolite. Hvala predsjedniče. Poštovani zastupnici. Jasno nam je da osobe LGBTI zajednice u Ugandi već godinama se e, suočavaju s nasiljem i s poticanjem na mržnju. Posljednji osobni komentari koje je iznio ministar Ugande o mogućnosti da se predloži novi zakon protiv homoseksualnosti u Uganskom parlamentu s mogućnošću da se nametne smrtna kazna za homoseksualce to je tužan primjer ove teške stvarnosti. E, promptna reakcija uganske vlade i predsjednika Ugande također su poslane kroz diplomatske kanale delegacije Europske unije i e, veleposlanicima. I od tada znamo da se e, ovaj zakon tek priprema ali ovakav komentar e, ministra dakle moramo smatrati kao neslužbenim komentarom u odnosu na politiku vlade. Postoji ipak još jedna zabrinutost zato što je ovakva izjava došla od službenog člana vlade e, i takva izjava bi mogla potpirivati e, nasilje prema LGBTI osobama u Ugandi. Europska unija potiče države da poduzmu sve potrebne korake posebice zakonodavne ili administrativne mjere kako bi se osiguralo da seksualna pripadnost, rodni identitet ili seksualne karakteristike e, ni pod e, koji e, uvjet, ni u kojem slučaju budu razlog za pogubljenja. A Europska unija se protivi tomu u bilo kojem slučaju. Diskriminacija protiv LGBTI osoba podriva temeljna ljudska prava koja su zapisana u općoj deklaraciji o ljudskim pravima. Mogu vam osigurati to da će sve naše službe i naše izaslanstvo u e, Kampali pratiti situaciji i da ćemo im odaslati naše poruke uključujući poruke Europskog parlamenta i to na prikladnoj razini. Hvala. Hvala, gospodine Mimica. Sljedeća točka na dnevnom redu je Egipat. Prije početka rasprave htio bih vam e, saopćiti to da kako biste se javili za riječ u sklopu slobodnog javljanja za riječ ili postavljanja pitanja plavom kartona možete se javiti na tradicionalan način ili elektroničkim putem. Molim vas da koristite vaše kartice. E, ako se želite javiti za slobodno javljanje za riječ, možete se sada već javiti, ne trebate čekati kraj rasprave. Na dvije minute Sada riječ ima gospodin Neumann. Neumann. Dragi kolege i kolegice, ljudi u, u Egiptu su izašli na ulice to se događa u svim zemljama. Oni sada prosvjeduju protiv korupcije, a novac za bolnice i škole nestaje. E, režim je prosvjed nasilno ugušio. 539 e, ljudi je uhićeno, među njima mnoga djeca. Ljudska prava se krše, socijalni mediji su pod nadzorom. Poruka je jadna, jasna. Oni E, vlada ne trpi nikakove prosvjede. E, borci za ljudska prava iz Egipta se usuđuju govoriti samo u inozemstvu. E, međutim, države članice Europske unije još uvijek izvoze oružje u Egiptu. Ja sam po prvi puta izvjestiteljica i ova rezolucija nije bila jednostavna jer se, smo se E, sporazumjeli o ključnim stvarima, ali e, i svima zahvaljujem za to. Da, Egipat je partner Evropske unije, ali mi nećemo biti i dalje suučesnici ovog e, režima. Business as usual sa Sisijem više nije moguć ne možemo dozvoliti da mi u e, Europi dajemo novac tim ljudima, e, e, tom režimu koji je toliko korumpiran. A ovo se tiče komisije. Moramo imati jasne diplomatske poruke. Ja sada i odmah idem u Egipat. U hodniku mi je kofer. Znam da se mnogi ljudi nadaju u našu e, pomoć. Mnogi imaju e, teške glavobolje jer se tamo e, ljudska prava gaze nogama. Moramo po Egiptu poslati jasnu poruku našeg prosvjeda i neslaganja. Hvala vam lijepo. Zastupnik Urban Krespo na minutu i pol. Hvala vam. Ponovo bavimo se Egiptom. Zbog čega? Zbog brutalnog napada na socijalne pokrete ondje. Dakle, Sisi se sastaje sa globalnim vođama na UN-u i tisuće ljudi istodobno je pritvoreno, neki su čak i nestali, a druge se trenutno muči. Europska unija okreće glavu od toga, države članice prodaju vojnu opremu Egiptu koja se koristi za napad na građanske pokrete unutar zemlje. Europska unija tvrdi da štiti ljudska prava, ali ne u Egiptu. Europska unija ne može i dalje nastaviti potvrđivati takvu diktaturu kakva postoji u Egiptu. Tražimo podršku komisije da prekinu pomoć i sredstva državi, već samo građanskim organizacijama. Ne bismo trebali imati nikakvih veza sa službenim Egiptom dok ne počnu poštivati ljudska prava. Treba nam stvarni, učinkoviti embargo na oružje i moramo razmotriti isto tako našu suradnju po pitanju migracije. Zahtijevamo mjere, koraci se moraju poduzeti, ne smijemo surađivati sa diktaturom. Naše riječi ne bi trebale biti pusto slovo na papiru. Ne želimo ponovno razgovarati o Egiptu na plenarnoj sljedeći puta već želimo da počnu pridržavati se ljudskih prava. Hvala zastupnik Aštrevićius. Kolege, nedavni događaji u Egiptu pokazali su koliko malo prostora za slobodu izražavanja i mirnog okupljanja postoji u toj zemlji. Svjedoci smo neproporcionalnog korištenja sile protiv prosvjednika, nezakonitog ponašanja naspram boraca za ljudska prava i restrikcija aktivnosti eh, građanskih organizacija. Ono što me najviše brine je da vodstvo Egipta sve više koristi borbu protiv terorizma kao instrument interne politike kako bi privao kraju javnu kritiku i utišao svoje političke suparnike. Dijalog između vodstva u zemlji i društva moguće je jedino ako ovi ovaj prvi ispune očekivanja građana i započnu reforme u različitim sektorima. A te reforme su i potrebne u Egiptu. S europske strane moramo uz našu financijsku potrebu, pod, potporu više pažnje braditi na borce za ljudska prava i organizacije građanskog društva. Hvala vam. Zastupnica Arena sljedeća ima riječ, minuta i pol. Od 25. rujna e, se u Egiptu događaju demonstracije i to u svim gradovima. Egipske vlasti su uhitile 4000 ljudi, među njima novinare, odvjetnike, borce za ljudska prava koji su optuženi zbog e, e, terorizma. E, oni nemaju pristupa pravnoj pomoći niti svojim obiteljima. Oni su bespomoćni. To je, se događa u kontekstu šire opresije u Egiptu pravo na prosvjed i slobodu izražavanja više ne posloji. Egipatske vlade egipatska vlada e, krši ljudska prava, moramo e, intervenirati. Ala Delfata, Asma Delfata, sve, svi ti ljudi i mnogi drugi su u e, zatvorima. Moramo pozvati Egipat da započne demokratsku tranziciju. Mora moramo prestati davati pomoć Egiptu dok se ta situacija ne promijeni. Moramo surađivati sa civilnim e, organizacijama. Moramo također prestati izvoziti e, oružje u Egipat. Hvala. Hvala, zastupnik Zdehovski. Sljedeći ima reč dvije minute. Hvala vam. Sretan sam što sam imao priliku surađivati na pripremi ove rezolucije. Ona poziva Egipat na veću otvorenost naspram promostatka svijeta. Kritike koje smo čuli u smjeru vođa Egipta nije, nisu destruktivne, već se tiču važnih točaka, točaka koje ne funkcioniraju u Egiptu. Odradili smo dobar posao ovdje, ne možemo reći da je sva naša pomoć išla u ruke terorista, a novac iz Europske unije pomogao je za izgradnji škola i poboljšati zdravstvenu skrb u zemlji. No isto tako moramo imati otvoren dijalog sa egipatskom vladom o ljudskim pravima. Egipat ne poštuje međunarodne zahtjeve, primjerice odgovarajući sudski procesi, pravna zaštita za ranjive skupine. U Egiptu ljudska prava se sustavno ne poštuju. Bili smo svjedoci toga da tijekom demonstracija mnogi ljudi nestaju, Egipat nije rekao gdje su. Želimo da Egipat da jasne odgovore na naša pitanja. Također, potrebno je pronaći neke od europskih državljana koji su nestali u Egiptu, a Egipt, iz Egipta nismo dobili nikakva objašnjenja o njihovoj lokaciji. Da, moramo promijeniti svoje politike naspram Egipta, da, moramo podržati građansko društvo, ali isto tako moramo biti vrlo oštri i strogi u određenom smislu, primjerice što se tiče poštivanja ljudskih prava i slobode izražavanja. Hvala. Hvala vam. E, govornici u ime klubova zastupnika, sljedeći u ime EPP-a riječ ima zastupnik Kelly, dvije minute. Hvala lijepo Već smo se ovime svime bavili. Siguran sam da se kolege iz moje zemlje sjećaju slučaja jednog izvješća kojim smo se već bavili u parlamentu gdje smo u više navrata pružali potporu Egiptu. Ovdje se radilo o jednom mladiću koji je bio u zatvoru u Egiptu, koji je bez suđenja, bez ikakve poštene prilike završio u zatvoru Iran Halava. I nakon što smo mi pružili podršku i napravili izvješće o tome, bio je pušten na slobodu i sada je ponovno u Irskoj. I ondje e, ne stvara nikakve probleme Egiptu. A sada imamo još jedan slučaj 4300 osoba je zatvoreno tijekom proteklih nekoliko tjedana bez ikakvih sudskih procesa. Neke su osobe nestale bez traga, a preko stotinu mladih je u zatvoru. Zbog toga sada moramo izvršiti jednak pritisak na tijela vlasti u Egiptu kako bi nas poslušale i moramo ih potaknuti da ove ljude puste na slobodu. Naravno, jasno mi je da Egiptu prijeti terorizam, sa više strana i moramo im pomoći da prebrode ove teške trenutke, no jedno se moramo pobrinuti da se poštuju ljudska prava stanovništva. E, kao kršćani i pripadnik EPP-a smatram da ja i drugi moramo pružiti podršku i kršćanima u Egiptu. Uz takvu podršku vjerujem da u budućnosti možemo i nastaviti sa pružanjem podrške Egiptu. Hvala vam u ime sid zastupnica Santos jedna minuta. Hvala lijepo. Već smo imali priliku baviti se prosvjedima u Egiptu tijekom jeseni zbog represije, korupcije i socijalne nepravde u zemlji proizvoljna hapšenja oko 4000 ljudi zbog mirnih prosvjeta nisu prihvatljiva i događaj ondje su doista autoritarni uz represiju koja koristi zastrašivanje, hapšenja i suđenja civila pred vojnim sudovima. Došlo je do prisilnih nestanaka kao i usvajanja smrtne kazne, čak i u nekim slučajevima protiv djece. Dakle, vladavina prava i demokracija je ondje dovedena u pitanje i Europska unija ne može dokono promatrati stanje stvari. Moramo upotrebiti sve alate koje imamo na raspolaganju, cijelu svu prevagu koja postoji kako bismo se pobrinuli da Egipat poštuje ljudska prava. Države stanice, države članice moraju provesti mjere koje su 2013 prihvatile, dakle ne pružati ni tehnološku opremu, niti oružje koje se može koristiti u Egiptu. Hvala. Hvala vam u ime Renew Europe, zastupnica pod vize, jedna minuta. Hvala lijepo. Istaknula bih ovdje samo jedan slučaj, slučaj Ibrahima Ezaldima, egipatskog borca za ljudska prava i istraživača koji se e, specijalizirao za prava na e, stambeni smještaj u Egiptu. On je 11.6. u Hipšenu, uhapšen u svom domu u Kairu i odveden je na nepoznatu lokaciju. Od tada njegova obitelj nije imala nikakav kontakt sa njime. Lokalna policijska postaja neće da je on prisutan na, njihovom, na njihovoj lokaciji, a od države se nije dobilo nikakve odgovore. Vjeruje se da je to zbog njegovog kritiziranja urbanog planiranja i stambenog zbrinjavanja u u Egiptu, uključujući nekih nasilnih izbacivanja stanovnika. I on je peti član ECRF-a koji je od 2016. uhapšen e, u kontekstu napada na borce za ljudska prava u Egiptu. mi parlament da ovo prepozna samo kao jedan od mnogih hitnih slučajeva u Egiptu i da pozove egipatska tijela vlasti da poduzmu sve nužne mjere da bi Ibrahim Ezaldin i mnogi drugi bili pušteni na slobodu. Hvala. Hvala lijepo. U ime zelenih zastupnik Saturi, jedna minuta. Hvala predsjedniče. U prvom redu odajem počast eh, hrabrosti eh, boraca za eh, ljudska prava i onima koji su zatvoreni u Egiptu. Ova brojka zatvorenika je vrtoglava komisija eh, ima i eh, drugih slučajeva kršenja prava. Imamo eh, slučaj kršenja ljudskih prava, a ipak dajemo milijune eura pomoći e, e, e, egipatskoj vladi. Moramo prestati e, sa ovom pomoći. Sada je dokazano i također da Francuska e, prodaje oružje i vojni materijal e, Egiptu. Usprkos zabrani vijeća, gospođa Mogherini je suučesnica jer šuti mi smo eh, mi šutimo na međunarodnoj sceni a imamo mogućnosti intervencije možete pomoći više civilnom društvu eh, davati ciljanu pomoć a u prvom redu treba poštivati embargo na izvoz oružja hvala u ime ideja zastupnica Lizi Hvala predsjedniče. Kad se govori o kršenju ljudskih prava u Egiptu, trebamo podsjetiti u ovom parlamentu na to da četiri godine od nestanka Giulia Ređenija, taj mladi čovjek iz Italije, iz moje pokrajine, još nije pronađen, a e, vlasti u Egiptu još nisu e, rekle detalje o njegovoj smrti i nisu dali nikakve rezultate, čak i međunarodni pokreti, pa i ono što je potaknuo ovaj parlament s rezolucijom iz 3. mjeseca 2016. i prosinca 2018. E, poticanje istine i pravde je obveza Europske unije, a i obveza je također jamčiti prava vlastitih građana izvan šengenskog prostora. Za Đulija Regenija jesmo li sve učinili što je bilo moguće? Podsjećamo na to da je Europska unija prvi gospodarski partner Egipta i to je glavno mjesto gdje se vrše vanjska ulaganja. A pomoć e, Egiptu u sklopu Europskog instrumenta susjedstva je otprilike 500 milijuna eura za razdoblje 2017. i 2020. Egipat e, je važan sugovornik i to je vrlo važna država za stabilnost u području sredozemlja zbog geopolitičkog položaja i prisutnosti e, dugačke granice e, u na svom području kroz koju prolaze ljudi i roba u pustinji. E, moramo poticati e, slobode osoba i prav, poštivanje prava, ljudskih prava zato što E, zaštita pojedinačnih sloboda i zaštita života idu u sklad s vladavinom prava. E, u klimi represije međunarodna kritika mogla bi biti prijetnja za stabilnost Egipta i zato čitavog područja Sjeverne Afrike i to bi se moglo odraziti na Europu sa vrlo teškim posljedicama. Imajući na umu nedavno ponovno potaknuti dijalog između Kaira i Rima. Europa mora poticati vladu Al-Sisija da e, jamči međunarodnoj zajednici da se poštuju ljudska prava u Egiptu kako bi se mogla otvoriti nada da e, saznamo što se dogodilo kod ovako strašnog završetka mladog e, Talijana. Hvala sada na riječi ima gospodin Prokačini na minutu. Hvala predsjedniče. Dobro je to što ovaj dom e, brani građanska prava u Egiptu i daje im svoju podršku. Pozivam na to da se tamo poštuju sva, sve vjere, posebice kršćanska vjera. Pozivam na veću suradnju s talijanskim vlastima kako bi se utvrdili e, oni koji su odgovorni za brutalno ubojstvo Đulija Ređenija. Ipak ovo nije prvi put da e, izražavam negodovanje zbog manihejskog pristupa koji ovaj parlament ima u izražavanju vlastitih političkih stajališta. To je metoda demonizacije jednog ili drugog neprijatelja i to bi bio, bilo navodno rješenje kompleksnih problema. Zato želim podcrtati bolji pristup koji je e, predlažila kolegica Fotiga, a to je osuda u odnosu na vladu al koju ne možemo shvatiti kao zatvaranje u odnosu na važnog sugovornika u ekonomskom području, ali i u području e, borbe protiv islamskog fundamentalizma. Hvala, riječ ima sada gospodin Kastaldo. Hvala predsjedniče. Koliko aktivista, koliko novinara, koliko pripadnika manjina, studenata, nevladinih organizacija, žena, koliko je maloljetnika koji su žrtvama eh, progona. Eh, egipatska eh, vlada se okomila na sve njih još uvijek je na snazi smrtna kazna u Egiptu i mnogi čekaju smrtnu osudu i njeno izvršenje. Znamo da situacija nije jednostavna. Egipat je vrlo važan partner u e, vrlo e, značajnom susjedstvu. Ne smijemo okretati glavu pred ovakvim događajima. Egipat ne može biti žrtva ekstremizma, ne može biti taocem ovakve, ovakvog progona uz diskriminacije i klevetničke kampanje. Um, Giulio Regeni je slučaj o kojem se šuti i rečene su mnoge stvari, mnoge neistite, neistine. E, unatoč rezoluciji ovaj slučaj je baca sjenu na ovu državu. E, treba e, zaustaviti protok novca prema Egiptu ako ne bude surađivao. To nam treba ako želimo pravdu i istinu o Đuliju Ređeniju. Hvala. Gospodin Benifej ima minutu, e, izvolite. Hvala predsjedniče. Mi smo sada ovdje kako bismo osudili velika kršenja ljudskih prava i temeljnih prava u Egiptu. Izgleda da se situacija neće poboljšati e, i da će se i dalje vršiti mučenja i represija. To sam rekao u svom izvješću koje je doneseno u travnju. Ne možemo više tolerirati usku suradnju s državama koje više ne poštuju naša temeljna prava ili ne surađuju s nama u kaznenim istragama o državljanima Europske unije, a tu mislim na slučaj Đulija Ređenija koji je još uvijek otvoren nakon više od tri godine. To je podcrtao e, predsjednik vlade Conte, gospodinu al u nedavno. Italija i dalje želi istinu, a državno odvjetništvo u Kairu e, spremno je sasati se s državnim odvjetništvom u Rimu. Vidjet ćemo koliko će biti spremni na suradnju i hoće li to možda biti samo prividna suradnja. E, ovdje smo pred nekažnjenosti E, egipatske vlada e, ne želi surađivati s talijanskom kako bi se osigurala transparentna i nepristrana istraga u skladu s međunarodnim obvezama. Želimo da se što prije izruče Italiji pet osumnjičenika kako je zatražilo državno odvjetništvo u Rimu. Nećemo se zaustaviti dok ne dođemo do istine u slučaju Đulije Ređenija. Hvala. E, gospodin Jan Kristof Zahvaljujem uvaženi kolege. 2011. je bila povijesna prekretnica u povijesti Egipta. Milijuni Egipćana izašli su na cestu nade i više slobode, demokracije, poštivanje ljudskih prava i boljeg ekonomskog položaja. Osam godina kasnije stvarnost u Egiptu je sasvim drugačija. E, stanje e, slobode medija, ljudskih prava se pogoršalo, represija pod predsjednikom Masisijem još je gore nego pred, pod Mubarakom koji je bio prije njega. Izvještava se također da se i dalje u e, zatvorima sustavno muči i e, maltretirati zatvorenike. To je neprihvatljivo. Kao odgovor na najnovije demonstracije protiv vlade režim je nedavno Uh, uhitio više od 430, uh, 4300 uh, ljudi. Većina ih još sjedi u istrašnom zatvoru, mnogi se muče. Ljudski eh, aktivisti za ljudska prava se uhičuju, samo nestaju. Nogama se gaze sloboda i ljudska prava i krajnje vrijeme da se financijska pomoć eh, za Egipat eh, ograniči samo na neposrednu pomoć za stanovništvo. Moramo djelovati sada. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Adam Bilen. Zahvaljujem predsjedniče. Egipat je ključna zemlja za stabilnost eh, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. To je e, jedan važan ekonomski partner za Europu koji igra važnu ulogu u upravljanju e, migracijskih e, tokova. Egipat je preuzeo mnogo migranata iz Sirije i također je ključan i partner u našoj borbi protiv terorizma. Egipatske vlasti bore se protiv islamskih terorista na Sinjskom poluotoku No, E, ovaj val demonstracija nedavno je e, se proširio diljem e, Egipta, ljudi su izašli na ulice i drago mi je što Europska unija podupire te ljude, no stvarnost je niti crna niti bijela. Među tim demonstrantima vidjeli smo i niz ljudi povezanih sa islamskom braćom ili ISISom. I drago mi je predsjedniče E, e, drago mi je što predsjednik Sisi štiti egipatske kršćane, ali to još uvijek nije dovoljno e, i u skladu s potrebama. 108 kršćana u Egiptu je ove godine stradilo. Gospodin Ben Habib, izvolite. Dame i gospodo, kad je predsjednik Asisi postao predsjednik Egipta 2014 ima e, taj temeljni ugovor sa e, narodom Egipta, a to je da osigura e, ekonomski prosperitet, mir i sigurnost u zamjenu za gotovo potpunu kontrolu. To je bilo sigurno sličan dogovor onom koji je sebi uzela Europska unija za narode Europske unije. I sad je sporazum i dogovor sve lijep i krasan, sve dok stabilnost, sigurnost i ekonomski prosperitet se nastavljaju ali kao i u Europskoj uniji odjednom se stvar okrenula na glavu Egiptu, a njegov e, je odgovor na propast egipatskog e, gospodarstva bio jačanje stiskan e, na, nad narodom i svoje vlasti. A to je ono što i čini Europska unija. Svaki put kad nešto pođe pokrivamo, ona samo još e, poveća pritisak. A poruka je, mi smo možda trenutno daleko od Egipta, ali ako ne popustite e, ovaj pritisak na nas, e, uskoro ćemo ga i dostići. Danke, Herr Hvala. Gospođa Nina Gil. Hvala predsjedniče. Još jednom e, želim govoriti o ljudskim pravima u Egiptu. A Sisi je obećao stabilnost, sigurnost i ekonomski prosperitet e, narodu Egipta, ali nije dao ništa od toga, nego je e, se obrušio na političke protivnike, medije i civilno društvo. A možda se Trump može praviti da ne vidi kršenje ljudska prava u Egiptu, ali mi ne možemo. Prema Amnesty International 4300 ljudi, maloljetnika i žena uhićeno od početka demonstracija u rujnu. To je ne, neprihvatljivo i nemoguće i stoga tražimo e, hitno i bezuvjetno pustanje svih e, političkih zatvorenika. Moje pitanje povjereniku je koji je odgovor na to s vaše strane? Mnogi su govorili o Žuliju Režini, studentu s Cambridgea iz Italije koji je nestao u Kairu dok je istraživao za doktora. Deset dana kasnije njegovo je tijelo pronađeno sa dokazima o strašnom mučenju. Gotovo četiri godine kasnije nemamo nikakvih odgovora od Asisije egipatske vlade. Dakle, što činite da bi se e, revidiralo onih e, milijarda eura koje šaljemo Egiptu u smislu pomoći i što predlaže komisija e, kako smanjenje će omogućiti neki odgovor strane Egipta? Hvala. Gospodin Černecki, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, povjereniče. Egipat je, e, nam je važan za stabilnost e, u zemlji. U našem je interesu stabilizacija. Destabilizacija zemlje će vjerojatno značiti da će stotine tisuća ljudi krenuti prema Europi, možda i milijuni. Stoga bismo trebali učiniti sve što je u našoj moći da pomognemo pomognemo Egiptu. Mladi koji su zašli na ulice ne smiju, se, ne smiju završiti u zatvoru, moramo im u tome pomoći. I e, imajmo na umu da islamski ekstremisti, islamska braća su oni koji e, vuku konce organiziraju isto te demonstracije koji stoje iza njih. Oni misle da bi e, mladi e, trebali biti topovsko meso u njihovoj borbi protiv egipatskih vlasti. A ono što mi još osim toga trebamo spomenuti za prava kršana u Egiptu. Minutu i pola imam, ako smijem naglasiti. Dakle, Trebamo reći, naravno da egipatska vlada radi puno i za no naše braće i sestre po vjeri su i dalje predmetom napada i trebamo dati potporu vlastima u Egiptu da zaštiti egipatske kopte i trebamo iskazati našu solidarnost sa egipatskim vlastima koji su element stabilnosti u toj zemlji. Zahvaljujem. Zahvaljujem. A sada dolazimo do spontanog javljanja za riječ. Javilo se petero govornika. Gospodin Pospišil, izvolite. Zahvaljujem e, predsjedniče. E, želim dati potporu nacrtu rezolucije. Slažem se s kolegama koji su e, kritizirali situaciju s ljudskim pravima u Egiptu i ono što nam e, pokazuje Sisijev e, režim e, je teško gledati. Iako je Egipat naš strateški partner, ne smijemo zatvarati oči pred gaženjem ljudskih prava. Tijekom cijelog svog života bavio sam se kao i ministar pravosuđa ljudskim pravima, ali i smrtnom kaznom. Smrtna kazna se e, zlorabila e, pod njegovim, e, njegovom vladavinom. 3000 pogubljenja bez suđenja, a ljudi su pogubljeni, mladi, žene. To je strašno, to, je, to pokazuje koliko se pogoršava situacija s ljudskim pravima. I jedina stvar je zapravo što možemo zapravo reći e, i pokazuje puno toga. ste... Teodoro. Gospodin Teodoro. Uh, Mr. President, it's Tudor and Čuhodarov. Gospodine Tudor, Čuhodarov. Hvala predsjedniče. Kada dobri ljudi ništa ne čine, onda zna da je diktatura triumfira. To je ponovno nešto što vidimo u Egiptu. A također e, je i ova tanka crta između diktature i demokracije. U, mi u parlamentu smo znali za puno stvari koje su krenule krivo, a nismo ništa poduzeli. Možemo mi govoriti lijepe riječi i pisati rezolucije, ali bez konkretnih mjera neće ništa krenuti na bolje. Stoga želim predložiti sljedeće komisiji. Politički zatvorenici moraju biti pušteni, a e, treba ukinuti smrtnu kaznu. Mislim, ipak u 21. stoljeću to je e, e, instrument koji je zastario. Gospođa Deli. Hvala, mislim da je golema ironija u ovoj rezoluciji, da su dijelovi precrtani iz rezolucije koja je donesena prije godinu dana, a situacija na terenu Egiptu se zapravo još pogoršava. A mislim tu puno e, dvolično govore, ali da bismo gledali unaprijed moramo pogledati unatrag i e, naravno da parlament podupira aspiracije egipatskog naroda da uspostavi e, slobodnu, prosperitetno, inkluzivno demokratsko društvo, ali moramo se podsjetiti da je E, Europska unija čestitala Sisiju kad je došao na vlast kao prvom demokratski e, izabranom e, predsjedniku, dok je predsjedni bivši umro u zatvoru. Dakle, moramo ipak pogledati što smo mi činili ranije i Posebice naše djelovanje kad pozivamo na snažnije partnerstvo i da bi zaštitili svoje granice. Jer i mi smo suučesnici. A Sisi radi ono što radi e, zato što ga podupira Europska unija, daje mu e, i oružje i potporu. Zahvaljujem. E, predsjednik Trump je nedavno Sisi nazvao mojim najdražijim diktatorom. Uh, Ujedinja Kraljevina je najveći investitor u uh, Egiptu, a Francuska najveći isporučitelj oružja. Uh, Sjedinjene države, Francuska i Ujedinjena kraljevina svaki puta će zatvoriti oči pred kršenjem ljudskih prava kad im to paše. Nema zaboraviti da prije nego što je Sisi došao na vlast, on je orkestrirao najveći masakr nenaoružanih demonstracija u našem stoljeću. On je brutalni diktator, E, e, a što je e, sa prodajom oružja Sadijske Arabiji? Tu se ništa ne događa. Ova Europska unija ima sankcije koje su gotovo terorizam protiv Venezuele i tako dalje, ali što se događa u ovom dijelu svijeta dakle? Gospođa Julie Ward. Hvala predsjedniče. U e, rujnu je tisuće e, ljudi izašlo na ceste protestirati od Kajra do Aleksandrije i drugdje kao odgovor na e, optužbe za korupciju protiv predsjednika Sisija. Tada Sisi se e, na neviđen način e, bori protiv demonstracija koje e, koje uhićuje neko, neku čak i mladu djecu, malu djecu od 11 godina koji su uhičeni na putu od škole i svi se dodaju na istu optužnicu pomaganje terorizmu, širenje lažnih informacija, zlorabljenje društvenih medija i sudjelovanje u neovlaštenim demonstracijama. Još jednom podsjećamo egipatsku vladu da prema međunarodnom pravu ljudi imaju pravo mirno demonstrirati, imaju pravo izražavati svoje mišljenje, uključivši i na društvenim medijima. Hvala. Ovime je rasprava o ovoj točki dnevnog reda zatvorena. Povjerenik Mimica ima riječ, izvolite. Europska unija ima jasan interes u dugoročnoj stabilnosti i sigurnosti Egipta i naše je čvrsto uvjerenje da se to može postići samo ako se provode u potpunosti ljudska prava i to u skladu sa međunarodnim obvezama zemlje, vlastitim pravnim okvirom te e, partnerskim prioritetima dogovorenim zajednički sa Europskom unijom. Europska unija e, stalno podsjeća na potrebu da Egipat poboljša situaciju e, građanskih i političkih prava, uključujući prava na izražavanje i online i e, offline. Europska unija naglašava važnost poštivanja temeljnih sloboda mirnog okupljanja i udruživanja te na prava branitelja ljudskih prava. Europska unija pozdravlja e, donošenje novog zakona o udrugama koje, koji je zamijenio e, zakon iz 2018. koji je bio predmetom mnogih kritika. Ključno je da se on e, provede u praksi u potpunosti na način koji bi omogućio civilnom društvu da slobodno djeluje i da sve restriktivne mjere za branitelje ljudskog prava se odmah ponište. Brojna uhićenja uslijedila su nakon demonstracija u 20. rujna, a zatim su se proširila i na one koji nisu sudjelovali u demonstracijama. Posebice je zabrinjavajuće da su uhićenja e, ciljala političare, borce za ljudska prava, e, pravnike i novinare koji su zadržani uglavnom e, pod optužbama za terorizam, kao Ezra Abdul Fatah, Mohenur al-Masri, Al Abdel Fatah i Mohamed Al Bahar. Ta su se događanja dogodila uh, uh, suprotno inače pozitivnom trendu socijalnih eh, i drugih prava. Europska unija je zapanjena i izvješćima o nestancima, mučenjima i lošim postupcima u zatvoru. Prema svim zatvornicima treba se postupati u skladu u međunarodnim standardima. E, također svi e, oblici e, nasilja, pritiska i potiskivanja prava moraju podljezati zakonskoj odgovornosti uključujući i nedopuštanje mirnih demonstracija te Europska unija poziva na stvaranje prostora za izražavanje različitih mišljenja što može jačati civilno društvo te civilno društvo ne smije biti podvrgnuta mjerama kao što su zamrzavanje imovine ili zabrana putovanja. Mi i dalje provodimo bilateralni dijalog sa Egiptom u okviru našeg partnerstva. Zahvaljujem. Zahvaljujem povjereniče. Uvaženi kolege, želim vas izvijestiti da tijekom današnje rasprave je podneseno šest predloga rezolucija. Ovime je rasprava završena, a glasati će se e, danas u podne. A time možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je e, debata o E, predlogu novog kaznenog zakonika Indonezije i e, moram izvijestiti da e, ako želite plavu kartu možete pokazati rukom, ali možete zatražiti riječ u okviru postupka plave karte ili E, spontanog javljanja za riječ elektroničkim putem, a za spontano javljanje za riječ možete se javiti već sada odmah, ne trebate čekati kraj rasprave. No, za to trebate sa sobom nositi glasačku karticu, te ona mora biti stavljena u uređaj kako biste mogli se prijaviti za riječ. ovime možemo sada prijeći na raspravu. Prvo imaju autori. E, riječ. E, gospođa Fatiga, izvolite. Thank Hvala vam. Indonezija je izuzetno važan partner europske unije i ona je također važna zemlja za Poljsku, zemlju s koje ja dolazim. Imamo rezoluciju u ime kluba ECR, imamo dijalog o ljudskim pravima sa Indonezijom i ja imam jedno iskreno pitanje za svoje kolege zastupnike. Molila bih vas da usvojite amandmane koje sam podnijela, koji se tiču putnika koji su optuženi za veleizdaju i koji su osuđeni na pet godina zatvora. Riječ je o jednom poljskom e, slučaju, jednom poljskom državljaninu, pa vas e, doista molim da se založite za njegovo oslobađanje u ime svih stanovnika Poljske. Hvala vam. Zastupnik Berg, izvolite. Oh, nema ga je li ovdje? Pita se predsjedatelj. No. Lars Petek. Gospodin Lars Petek. No, he's not here. Uh, so the, next one is... Dobro, nema ga. Sljedeći je zastupnica Villanueva Ruiz. Peter. En los últimos años hemos visto... Hvala vam. Tijekom posljednjih godina smo vidjeli jednu zabrinjavajuću tendenciju koju vidimo dakle u kaznenim zakonima koji se donose u Indoneziji. Proganjaju se politički protivnici i proganjaju se predstavnici manjina. I zbog toga danas raspravljamo o Indoneziji. Ova najnovija reforma kaznenog zakona jasno utvrđuje koje su njezini neprijatelji, dakle riječ je o određenim manjinama koji se na ovaj način ugrožavaju, širi se zakon o blasfemiji, penaliziraju se e, žene koje se odlučuju na pobačaj, proganjaju se predstavnici LGBT zajednice. To je jedna zemlja koja se još uvijek nije naučila nositi sa svojom prošlošću. Još od smrti Suharta vidimo da se situacija tamo pogoršava, da se proganjaju politički protivnici. Takva situacija je na dijelu već čitam, e, čitav niz godina. Trebamo tražiti poštovanje ljudskih prava u toj zemlji. Ovdje u Europi raspravljamo o pluralizmu, feminizmu, slobodama, ali vrlo brzo sve to zaboravljamo kada je riječ o trgovinskoj razmjeni sa ovom zemljom. Zastupnica Čeh, hvala vam. Indonezija je jako dugo vremena važan trgovanski partner Europske unije. Nakon nedavnih odabira, e, nakon nedavnih izbora u toj zemlji, započeo je novi politički ciklus u toj zemlji koji žele dovršiti reforme koje su poduzete prije nekoliko godina. Međutim, ovaj najnoviji kazneni zakonik je doista kontroverzan. Tisuće Indonežana su izašli na ulice, tražili su od vlasti da se ovaj zakon ne donese. I mi smo zato, zato što to omogućava e, konzultacije koje se mogu povesti vezano uz taj problem i to je prilika za nas da se uključimo u tu raspravu i da se založimo za zaštitu temeljnih ljudskih prava i demokratskih načela. Ova rezolucija se koncentrira na najveće probleme koji proizlaze iz tog zakona. To je osuda dakle, žena, pripadnika LGBT i zajednice i ostalih manjina. To se odnosi na izvanbračne zajednice, u korištenje kontracepcije i sl. Ovaj novi zakon bi jasno značio dokidanje demokracije i ljudskih prava u toj zemlji. Nadamo se da će ta zemlja donijeti kazneni zakon koji će služiti vladavini prava, a koji neće pogoršavati društvene podjele u tom društvu. Kolegice, imali ste jednu minutu, a govorite već minutu i 30, kaže predsjedatelj. I govornik je prekinut. Sljedeći govornik je zastupnik Vind. Izvolite. Hvala vam, ja ću vam govoriti na danskom jeziku. Novi kazneni zakonik Indonezije ide protiv svih demokratskih vrijednosti i ide protiv ljudskih prava. Ne možemo prihvatiti diskriminaciju žena i manjina. Naročito ne onako kako je sada to sročeno u tom zakonu. Gaze se ljudska prava. Zbog toga je važno da Indonezija sasluša konkretne prijedloge koji se nalaze u prijedlogu naše rezolucije. Mi smo u tom smislu jako konstruktivni imamo i nekoliko amandmana na tekst rezolucije kojima podsjećamo Indoneziju na evropljane koji su zatočeni u tamošnjim zatvorima. To je grozno, ali smatram da trebamo spomenuti imena tih osoba koje su zatočene. Mi se također protivimo smrtnoj kazni u toj zemlji. Međutim, ukoliko spomenemo imena ovih građana, onda ćemo razvodniti ovu rezoluciju koja općenito progovara o tamošnjem kaznenom zakoniku. Ukoliko ih ovdje navedemo, onda će Indonezija smatrati ovu rezoluciju zahtjevom da se ovi ljudi oslobode. Da, nas međutim zabrinjavaju i svi milijuni ljudi koji će trebati živjeti pod ovim kaznenim zakonikom. Zato predlažem da glasamo za rezoluciju, ali protiv amandmana koje sam sada spomenula. Hvala vam. Zastupnik Ždehovski, izvolite. pane Uvaženi kolege, gospodine povjereniče, općenito bismo mogli reći da je Indonezija jedan stabilan trgovinski partner, da ona poštuje određena demokratska načela i zato nas je jako iznenadilo ovo što vidimo u prijedlogu novog kaznenog zakonika. Vidimo tu određene elemente koji nisu u skladu sa razvojem, sa putom kojim je krenula ta zemlja prije nekoliko godina. Na ovaj način ova zemlja ulazi u kategoriju zemalja koje krše temeljne zakone. Zato nam je bilo drago vidjeti što je unatrag nekoliko mjeseci tamošnji predsjednik i tamošnja vlada zaustavila ovu planiranu reformu kaznenog zakonika i što su započeli dijalog sa partnerima, među njima je i Europska unija. Drago mi je da je do toga došlo i optimističan sam. Vjerujem da na koncu konca ovaj kazneni zakonik ne, neće biti usvojen. Na, vjerujem da će Indonezija još jednom pokazati da je stabilan i demokratski partner, da je partner koji poštuje ljudska prava. Da, tamo neće ponovno stupiti na snagu smrtna kazna i drugi primjeri zlostavljanja ljudi. Da neće doći do proganjanja pripadnika manjina. Smatram da je ova otvorenost koju je pokazala tamošnja vlada jedan jako važan element u razvoju ove situacije u pozitivnom smjeru. Hvala vam. Dolazimo do govornika u ime političkih e, klubova. Prvi riječ ima Sean Kelly. Eh, eh, Uvaženi kolega, Indonezija je jedna od najmnogoljudnijih eh, zemalja na svijetu. Uglavnom je riječ o muslimanskoj zemlji. Imamo tamo prisutno raznoliko društvo, različite vjeroispovijesti, narodnosti, jezike i kulture i ta je zemlja postizala jako dobar napredak. Na taj način smo mogli s njom ostvariti dobru suradnju. Ja sam e, u delegaciji ASEANA i u odboru za međunarodnu trgovinu, te se nadam da ćemo u idućih nekoliko godina doći i do sporazuma o slobodnoj trgovini sa ovoj zemljom. Ovo je dobro vrijeme u kojem smo odlučili raspravljati o ovom slučaju. Možemo vidjeti što se događa u toj zemlji. Trenutno se tamo razmatra uvođenje novog kaznenog zakona. I to zbog prosvjeda koje su kolege spomenuli i to je dozvoljeno u demokracijama kao što je Indonezija, te je tamošnji predsjednik odlučio odgoditi ratifikaciju ovog zakona. I ovo je dosta dobar trenutak da mi istaknemo što je ono što ne možemo prihvatiti u tom novom prijedlogu zakona. Dakle, to je vezano uz prava žena, religiozne manjine, pripadnike i zajednice, političke, pripadnike političkih stranaka, te ponovno dakle uvođenje smrtne kazne. Bilo bi dobro da u tu zemlju pošaljemo jedno izaslanstvo, Ja sam izvjestitelj za obnovljive izvore energije i razgovarali smo sa tom zemljom o problemu palminog ulja i mislim da je to način na koji možemo riješiti i ovo pitanje te uspostaviti sa tom zemljom još bliže odnose. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Čehodaru. Președinte, văd că dar Zahvaljujem. Tri stvari posebice izazivaju zabrinutost što se tiče e, Indonezije. Zakon o kleveti u 21. stoljeću da se nekoga može osuditi zbog vjerskih uvjerenja ili e, takav zakon protiv e, žena i njihovih prava ili zakon ili zatvorska kazna za samo određenje nad vlastitim tijelom e, ili pa popis je prilično dug i ta posebice e, smrtna kazna e, se mora ukinuti, e, zakon protiv žena također i barem moratori na smrtnu kaznu u toj zemlji. I nadam se da će sljedeća Europska komisija se pozabaviti ovim stvarima. dakle, Europska unija mora sa tim putem krenuti snagom svih svojih institucija. Zastupnik Mohamed. Želim govoriti o ovom pitanju jer je ono važno u kontekstu zaštite ljudskih prava u cijelom svijetu. Prije nekoliko dana proslavili smo Dan prava na siguran pobačaj. Postignuli smo veliki napredak eh, kada je riječ o ženskom reproduktivnom zdravlju. Međutim, nažalost, ovaj novi kazneni zakonik e, u Indoneziji je jedan korak unazad kada je riječ o zaštiti ljudskih prava. Human Rights Watch je rekao da je zakon loš za žene, za manjine, ali i za sve Indonežane. Europska unija je snažna i moramo iskoristiti tu poziciju da bismo postignuli jednakost. Spolna jednakost ne može biti postignuta ukoliko samo polovica stanovništva može odlučivati o vlastitom zdravlju. To je u središtu ljudskih prava i mi se za ta prava moramo boriti. Hvala lijepa. Hvala. Zastupnica Alice Kunke. Hvala vam. Prijedlog e, zakona u Indoneziji o kojem danas raspravljamo je prijedlog koji krši čitav niz ljudskih prava. Taj zakon smanjuje prava žena i smanjuje prava manjina, smanjuje prava pripadnika LGBTI zajednica, dakle smanjuje se mogućnost ljudi da se bore za prava drugih. Jasno je da je ovo što se događa nešto što će utjecati i na buduće odnose Indonezije i Europske unije. I mi bismo željeli da komisija podsjeti Indoneziju što su točno ljudska prava. Riječ je o obavezi koju imaju vlade. One jednostavno moraju zaštititi svoje građane i zaštititi manjine od bilo kakvog oblika diskriminacije i proganjanja. Hvala vam. Beck. Zastupnik Beck. Dobar dan, uvaženi kolege. Indonezija je mnogima bila uzorna zemlja liberalnog islama, ali više ne. Sada zadiranje u e, demokratska prava i e, kažnjavanje recimo uvrede predsjednika e, nisu samo mala odstupanja od e, zapadnjačkog ideala demokracije. To je nešto što e, moramo svakako osuditi. U ovom trenutku donošnje kaznog zakonita je odgođeno, ali e, ne dijele svi narodi naše uvjerenja kao niti miješanje privatnoga i religioznoga, niti proširenje povelja o temeljim e, pravima koja zadire sve više u privatno od strane svemoćne države. Zahvaljujući gospođi Merkel svijet dolazi sada u Europi bez e, odbacivanja svojih tradicionalnih vrijednosti. Europska unija uvozi sukobe vrijednosti, a uvezene vrijednosti onda budu u sukobu sa domaćom kulturom pretjeranom političkom korektnošću i sekularnošću i tako žive paralelna društva unutar našeg društva. E, to neki filozofi zovu pluralizam vrijednosti koji se ne može izjednačiti. Hegel e, tu vidi samo u rješenje u pravu snažnijega e, i jedan i jedni i drugi upozoravaju protiv društvenih eksperimenata. Kada obično dođe do sukoba takvih e, kulturnih krugova, e, teško e, će se živjeti u jednom društvu jer takvo društvo neće moći biti solidarno, biti će puno socijalnih nejednakosti i imati tendenciju da se raspadne u veću skupinu, u veći broj skupina i zajednica koje se e, međusobno e, ne dijele vrijednosti. Indonezija nije prije svega naš problem, ali e, brojni drugi koji upozoravaju na nesolidarno društvo koje neće imati in, unutarnju koheziju je nešto što trebamo imati u vidu jer bi se moglo dogoditi nama na jednu minutu, gospodin Weimers. Hvala vam. Prijedlog novog kaznenog zakonika u Indoneziji podsjeća nas e, na tamošnje kolonijalno razdoblje. Nažalost, riječ je o zakoniku koji ne poštuje međunarodne propise i tendencije koju koje vidimo u toj zemlji, ovo kretanje ka ekstremnom islamizmu se mogu jasno primijetiti u ovom prijedlogu zakona. To je neka vrsta novog šerijatskog zakona. Postoji čitav niz e, odredbi koje diskriminiraju žene, pripadnike manjina ili pripadnike LGBT i zajednice.

Zastupnica Lima, izvolite. Gospodine predsjedniče, novi kazneni zakonik eh, u Indoneziji je eh, uzrok eh, ovih prosvjeda i to se nadovezuje na studentske prosvjede i masovne prosvjede u zapadnoj Papuaziji. Mi želimo dignuti glas protiv tog zakonika jer se tu zadire u privatnu sferu, u slobodu vjerovanja i mišljenja, slobodu raspolaganja vlastnim tijelom i to na prosvjetljen način. Moramo pokazati te stvari kao i represivne mjere koje su uspostavljene. Tim prije što u suprotnom smjeru kontroverzan zakon koji je izglasan u rujnu uskraćuje prava nacionalnoj konvenciji za iskorjenjivanje korupcije, a tu smo upravo u sferi javnog života u kojem zakoni trebaju biti restriktivni i jamčiti jednakost svih pred pravom i pravnu državu. Za kraj želim ukazati na pozitivne odnose Europske unije i Indonezije, tako da imamo partnerstvo za kooperaciju i godišnji dijalog o ljudskim pravima. Puno očekujemo iz konteksta o dijalogu o ljudskim pravima koji će biti održan ove godine u studenom. Hvala, gospođo. Gospođa Ramona Strugariju. Hvala, nastavljam na rumunjskom. Uvaženi povjereniče, uvaženi kolege, Europska unija ima sporazum o partnerstvu i sporazum o suradnji s Indonezijom 2014. A sada smo su, sad imamo ovu situaciju da će se donositi novi kazneni zakonik sa člancima koji Eh, utječu na prava žena eh, i manjina, seksualnih manjina, zatim mogućnosti borbe protiv korupcije. Nije li krajnje vrijeme da se i u Europi donese zakon Magnitski? I mi ovdje također eh, ponovno zatvaramo oči i time postajemo suočesnici pred kršenje ljudskih prava u tim zemljama. Mislim i dalje imamo uh, uh, gospodarske odnose s tim zemljama. Njihov novac dolazi u Europsku uniju jer imamo sporazume o slobodnoj trgovini. Naime, još jedna stvar je sloboda tiska i medija gdje, ali to se ne spominje u našoj rezoluciji, gdje je to nestalo? Hvala kolege. Došli smo do spontanog javljanja za riječ. Troje ljudi se javilo za riječ. Gospodin Pospišil ima prvi riječ. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já jsem velmi rád, že v bloku... hvala predsjedavajući. Jako mi je drago što kada govorimo o ljudskim pravima, govorimo i o jednakosti kazanog zakona jer tu se odražava također i stanje stvari od datoj zemlji i tu se vidi da li poštuju prava, ljudska prava ili ne. Nacrt ovog kaznog zakona koji je kritiziran mora biti kako kritiziran jer tu se govori o suvremenoj koncepciji krivičnog zakona to nema nikakvih veza sa suvremenim krivičnim zakonom. Kao što rekao smo, tu se bori protiv prava na pobačaj, prava manjina, zakon o blasfemiji, protiv žena. Dakle, sve to je neprihvatljivo. Jer ukoliko kazni zakon treba biti odraz stanja u nekoj zemlji, onda tu jasno treba biti rečeno što jest, a što nije kazneno djelo. Ovaj nacrt je jako nejasan i ako bi se kao takav usvojio, moglo bi se i tekako zloporabiti ga. Dakle, naš pristup je jako jasan i dobar. Hvala. Gospođa Julie Ward. Hvala predsjedatelju. Ima više od 18 e, problematičnih članaka u prijedlogu kaznog zakona u Indoneziji i oni mogu uveliko ograničiti čitav niz e, građanskih sloboda. Predložen su članci koji nanose štetu pravima žena, osobama LGBT i zajednice i vjerskih manjina. Članci protiv slobode govora. Ovi članci nisu sukladni s međunarodnim normama ljudskih prava i nisu bili podvrgnuti međunarodnoj kontroli. Niti jedan parlament ne smije upravljati privatnim životom e, osoba e, poput u koga će se zaljubiti ili govoriti ljudima kako će raspolagati vlastitim e, tijelom ili ženama ograničavati reproduktivna prava. Ja znam da pristup e, na kvalitetnu, e, sigurna, siguran pobačaj i sredstva kontracepcije može samo poboljšati ženama život. Ja potičem e, član zastupnike Indonezije da promjene kurs kojim su krenuli i da napuste sve što je iz prošlog stoljeća. Još sad Hok javila za riječ. Gospođa Barbara Gibson, izvolite. Thank you. Hvala. Ja sam i dalje i zapanjena i zgrožena time što 2019. i dalje imamo zakone koji diskriminiraju i pokušavaju uređivati neka temeljna ljudska prava poput e, spolnog odnosa izvan bračne zajednice ili sprječavanja ljudi koji se vole da stupe u bračne vode. Ovaj kazni zakon gazi sve u što vjerujem, treba ga zaustaviti i ponosan sam na to što smo mi ovdje ustali e, u znak solidarnosti prema zajednicama LGBTI i ženama i svim onima koji su ugroženi u e, toj zemlji. Hvala, gospodin Stanislav Polčak. Hvala vam, predsjedatelju. Ja bih također htio osuditi ovaj nacrt eh, kaznog zakona u Indoneziji. Svi znamo da je vlast u Indoneziji naš stabilan partner, želimo imati dobre, stabilne odnose s tom zemljom i oni su dobar, važan strateški partner u toj regiji. Međutim, ako ove drakonske istovremeno jako nejasne zakonske inicijative budu usvojene, onda ćemo morati uputiti doista kristalno jasnu poruku. Temeljna prava univerzalna su. Naravno, ne, moramo, ne moraju biti usvojena apsolutno svugdje u svijetu onako kako ih mi doživljavamo, ali ipak postoje neka temeljna prava i pravila, poput prava na pravedno suđenje. Stoga vjerujem da trenutni sastav komisije kao i sljedeći, trebaju biti jako striktni i razgovarati s ženskim vlastima po tom pitanju. Hvala. Hvala ovime za e, završujemo završavamo slovo spontane javljanje za riječ i završno riječ ima povjerenik Mimica, izvolite. Thank you, Hvala predsjedatelju. Uvaženi zastupnici, Indonezija je stabilna demokracija sa slobodnim, pravednim izborima, raznovrsnim aktivnim medijima i živim civilnim društvom. Ostvarila je veliki napredak zadnjih godina u uspostavi pravnog okvira za zaštitu ljudskih prava i unapređenje demokratskih sloboda. Dugi pospak modernizacije kaznog zakonika starog eh, nekoliko desetljeća stvorio je pozitivan napredak, na primjer smanjeno je polje primjene i korištenje smrtne kazne. No ipak ovaj postupak e, izazvao je brige glede čitavog niza pitanja koji se tiču ljudskih prava i kritike se čuju i na unutarnjem i na međunarodnom nivou. Europska unija blisko je nadzirala čitav niz godina reviziju kriminalnog e, kaznog zakona redovito stupajući u kontakte sa vladom, parlamentom e, i e, civilnim partnerima. Neki od najkontroverznijih amandmana, odnosno izmjena, tiču se odredaba e, koje se odnose na blasfemiju, kriminalizacija izvan bračnog spolnog odnosa i izvan bračnog suživota i postoje mogućnosti ograničavanja slobode izražavanja i prava žena, LGBTI zajednica i vjerskih manjina. Pozivamo Indoneziju koja je trenutno nestalni član Vijeća sigurnosti da poštuje ljudska prava i temeljne slobode i ispuni svoje obveze i ponaša se sukladno svojim obvezama. Dakle, Europska unija više struko je nastojala stupati u kontakt s indonežanskim vlastima, na primjer 2018. Delegacija Europske unije i država članica Europske unije susreli su se s ministrom pravosuđa i ljudskih prava i ljeto tekuće godine susreli smo se sa nadležnim eh, odborima njihova parlamenta. To je ishodilo time da eh, su e, ukinute odredbe e, kojima se e, čine protuzakonitim za brakovi, istospolni brakovi. Kazni, odredbe kaznog zakona raspravljane su ove godine i na budućoj, na budućem dijalogu između Europske unije i Indonezije koji će biti održan 8. studenog u Briselu i tu će Europska unija nastaviti raditi na reviziji kaznog zakonika i pozvat ćemo Indoneziju da i dalje radi pod međunarodnom eh, kontrolom na eh, reviziji ljudskih prava. Hvala. Hvala povjereniče. Imamo sedam prijedloga eh, rezolucija klubova. Ovime je zaključena rasprava, a glasati će se danas kao i za sve druge točke do sada. E, glasat će se dakle danas u 12 i ovime zaključujemo raspravu. Hvala. Presidente! Parlament ha deciso... Parlament... Dobar dan svima. Molim vas da sjednete na svoja mjesta. Kolegice i kolege, Parlament je odlučio dodijeliti nagradu Saharov za slobodu mišljenja Ilhamu Totiju. Jam Toti on predaje na fakultetu za ekonomiju i štiti prava Ujgura u Kini. trudio se da dođe do većeg razumijevanja za potrebe tamošnje ujgurske zajednice i doživotno je zatvoren. Parlament mu upućuje svoju podršku i traži da ga se smjesta oslobodi od strane kineskih vlasti. Imam za vas još jednu najavu. Tiče se sastava savjetodavnog odbora. Dakle, u skladu sa kodekskom ponašanja u vezi sa financijskim interesima i sukobima interesa, odlučio sam imenovati zastupnicu Hubner, zastupnika Pizapiju, zastupnicu Melkior, zastupnicu Hautala i zastupnika Bourgeois kao punopravne članove savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika. Također sam imenovao gospodina Anemansa i gospodina Šulca kao zamjenske članove tog savjetodavnog odbora. Jeri, kolege e cari Dragi kolege, tijekom jučerašnje rasprave o vojnim operacijama Turske u Siriji, jedan član parlamenta se nedolično ponašao. Bio je agresivan i postupao bez imalo poštovanja prema svojim kolegama i prema ovoj instituciji. Razgovarao sam sa predsjednicima klubova i želim vam poručiti da neću tolerirati ponašanja koja mogu naštetiti ugledu i reputaciji Europskog parlamenta. U skladu sa člankom 176 stavak 1 poslovnika Europskog parlamenta odlučio sam mu izreći sankciju zbog grubog kršenja članka 10 stavak 3. To se odnosi na zastupnika e, Čoku koji je napustio svoje mjesto te bacio na pod jedan predmet. Sankcija se sastoji u gubitka, u gubitku dnevnica i to u razdoblju od 10 dana, te ga se privremeno isključuje iz sudjelovanja svih aktivnosti parlamenta i to u razdoblju od 5 dana tijekom kojih se sastaju odbori delegacije parlamenta i to počevši od 4. studenog. Dakle. To neće utjecati na njegovo glasanje tijekom plenarne sjednice i na njegovu obavezu poštovanja kodeksa ponašanja od strane zastupnika. Ta odluka je e, dana već na uvid zastupniku, on ima pravo na prigovor protiv te odluke i to u redu predsjednika u skladu sa člankom 174. Dame i gospodo, Tijekom ovog razdoblja vidjeli smo određena ponašanja koja su za svaku osudu. Zbog toga sam uputio još pisama zastupnicima i čekam njihove odgovore. Abbiamo un grande spirito di tolleranza. Imamo veliku toleranciju i pokazujemo veliko razumijevanje u ovoj instituciji, ali jezik i ponašanje trebaju biti usklađeni sa zahtjevima ove institucije. Hvala lijepa. Prego, onorevole Moreno. Izvolite, zastupniče Moreno. Gracias, presidente. Señorías. Hvala, predsjedniče. Gospodo, danas želim s vama podijeliti jedan e, događaj od povijesnog značaja koji se odio u Španjolskoj, mojoj zemlji. U sva pravna jamstva odvija se odstranjenje ostataka, posmrtnih ostataka diktatora Franka iz mauzoleja u drugo groblje. Molim vas za malo dostojanstva. Pedro Sanchez vraća povijesni dignitet Španjolskoj i njenom narodu. Ponovno se pokazuje da je Španjolska otvorena moderna demokracija. Demokracija koja želi zaključiti jedno poglavlje, jako tragično poglavlje svoje povijesti. Evo, samo čas, molim vas. Vjerujem da danas svi demokrati trebaju odati počast žrtvama građanskog rata, žrtvama frankizma, njihovim potomcima, njihovim obiteljima, mojim našim predsima. Demokracija je jedna, ovo je dom demokracije. Grazie. E adesso E Sada prelazimo na glasovanje. Dakle, situacija s LGBT i osobama u Uganti. Ugandi stavak 4. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. La votazione Zatvaram glasovanje. Approvato. Usvojeno. Glasujemo o rezoluciji, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Rezolucija pet klubova u Egiptu, stavak 14, koji je za neka podigne ruku. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Approvato. Usvaja se. Stavak 16 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 16. Amandman 2. pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. La Zatvaram. Odbija se. Idemo dalje. Prvi dio tko je za? Uvodne izjave. Tko je protiv? Suzdržan? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Uvodna izjava U, amandman 1, Pojmenično glasovanje, Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Zatvaram. Odbija se. Glasujemo o tekstu rezolucije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na prijedlog novog kaznenog zakonika Indonezija, man man 3, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje.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 Usvaja se četvrti dio. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amaman 1, stavak 9, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Votazione chiusa. Approvato. Usvaja se. Amandman 5, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 4, tko je za? Protiv, suzdržani, provjerimo, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Glasujemo o tekstu rezolucije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. alla relazione Prelazimo na izvješće o marži, financijska pomoć državama članicama za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene kraljevine iz Unije. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Izvolite kolega Omrži. Mikrofono. Non funziona. E, magari usi quello del suo... Mikrofon ne radi, pa koristite onaj od kolege koji sjedi pokraj vas. Izvolite. Ah, ecco, ecco, ecco. Yes. Perfetto. Monsieur le Président, merci Hvala predsjedniče. Sukladno primjeni članka 59. stavak 4. alineja 4 pravilnika tražim e, u svojstvu predsjednika nadležnog odbora da ovaj dosje bude poslan odboru regiji s ciljem e, međuinstitucionalnih pregovora. Hvala. Proposta del... Sada ćemo glasati o prijedlogu kolega Mažija. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dakle, to se šalje nadležnom odboru kako bi se pokrenuli međuinstitucijski pregovori. Prigovor u skladu sa člankom 112 poslovnika, djelomično izdavanje autorizacije za određenu uporabu kromova trioksida. Otvaram glasovanje. La votazione aperta. Otvaram glasovanje. La votazione è Zatvaram. Approvato. Usvaja se. Conseguenze del fallimento Učinci stečaja grupacije Thomas Cook, amandman 8, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Approvato. Scusa. Usvaja se. Izvolite, tražili ste riječ. Es una cuestión de orden. E, pitanje pridržavanja e, poslovnika u 18. drugog stavka imamo grešku i pučani treba glasati za. Paragrafo 10. Stavak 10 uz podizanje ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Respi... Odbija se amandman 2. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Odbija se. Amandman 3. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Aprovato. Usvaja se. Amandman 4. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 5. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman šest. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Stavak 14. U dva dijela. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Stavak 18 u šest dijelova. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se treći dio. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Četvrti dio. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Peti dio. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Šesti dio. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Uvodna je izjava J. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 7. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo o ukupnom tekstu rezolucije. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. sull'imposta sul Stanje objavljivanja informacija o porezu na dobit, prijedlog rezolucija šest klubova. Glasujemo o tekstu rezolucije. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. L'operazione militare turca. Turske vojne operacije u sjeveroistočnoj Siriji i njihove posljedice, stavak 2, amandman 3, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se amandman 1, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Provjerimo. Amandman 1, stavak 3. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Respin. Odbija se. Stavak četiri amandman četiri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman trinaest Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 14. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Odbija se. Amandman 15. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Odbija se.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 Respinto. Odbija se amandman 10 poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Odbija se amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stav 20. amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 2. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Respi. Odbija se. Glasujemo sada o tekstu rezolucije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Ricerca e soccorso ne... Traganje i spašavanje na sredozemlju. Prijedlog rezolucije kluba ECR. Glasujemo o tekstu rezolucije. Tko je za? suzdržani. Izvo, odbija se. Prijedlog rezolucije kluba ID. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prijedlog rezolucije kluba EPP-a. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Prijedlog rezolucije odbor LIBE. Stavak 1, amandman 41. Poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 42D. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 17. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman jedan, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerimo. Otvaram glasovanje. La votazione è chiusa. Zatvaram. Usvojeno. Decade. Ne razmatra se izvorni tekst. Amandman 43D. Otvaram glasovanje. votazione. Zatvaram. Odbija se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 44 i 59. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 60D. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 19. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 45D. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 20. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 46. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandmani 21D i 47D i 61D. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Amendamento 29. Amandman 29. Amandman 29. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se amandman 48. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 49. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. To. Amandman 22. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 62. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 77. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 2 se ne razmatra. Amandman 63D. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Što se događa, pita se predsjednik. Votazione kjuša Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 20 Tri Podignite ruke tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 78. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64 u tri dijela. Prvi dio, otvaram glasovanje. Votazione Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Treći dio. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Aprovat. Usvaja se. Amandman 50D. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 65, prvi dio, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Drugi dio, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. 51D, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 24. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 66. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 52. Otvaram glasovanje. kjuša Zatvaram. Odbija se. Amandman 53D. Otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Odbija se. Amandman 3. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 67, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 79, tko je za? Protiv, suzdržani, provjerimo, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 80, prvi dio, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Apro. Usvaja se. Drugi dio, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Treći dio, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Respinto. Odbija se četvrti dio. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 54. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Respinto. Odbija se. Amandman 68. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Aprova. Usvaja se amandman 69 u tri dijela. Prvi dio, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se drugi dio, otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Usvaja se. Treći dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 70. Otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Usvaja se 71. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se 72. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 55D. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 56. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Stavak 15. Amandmani 26D, 57D. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Morate podizati ruke. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Izvorni tekst u dva dijela, prvi dio ne se ne razmatra, niti drugi dio, dakle prelazim odmah na amandman 58D. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Respinto. Emendamento... Odbija se amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 73. Tko je za? protiv, suzdržani. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Ne razmatra se izvorni tekst u dva dijela. Amandman 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 4. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 28. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 5. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Uvodna izjava še, C, amandman 6, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 8, otvaram glasovanje. Kjusa. Zatvaram. Odbija se. Amandman 31, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 74. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 32. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 9. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. To. Odbija se. Amandmani 10D i 33D. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 34D. Uvodna izjava L. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Uvodna izjava M. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. To je bio amandman 35D. Uvodna izjava O. Amandman 11. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Spinto. Odbija se amandman 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 36. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Respinto. Odbija se amandman 12. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. je 13D i 37D. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 38D. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se amandman 76 tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 15D. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 39. Otvaram glasovanje. 39, 39. che je ho 39 devet aperta zatvaram glasovanje odbija se amandmani 16d i 40d otvaram glasovanje chiusa zatvaram respinto odbija se sada glasujemo o cjelokupnom tekstu rezolucije otvaram glasovanje Chiusa. Zatvaram. Odbija se. Passiamo Prelazimo na iduće glasovanje, otvaranje pristupnih pregovora. Eh, presidente Izvolite, gospodin Lopez Aguilar. Hvala, predsjedniče. Evo, samo čas, molim vas. Moramo izraziti žaljenje zbog smrti 39 osoba žrtava mafijaških mreža koje se bave krijumčarenjem ljudi. Izražavam žaljenje zbog njihovih smrti koje se događaju na našim cestama u Sahari, na moru, ali isto tako izražavam žaljenje što smo zbog dva glasa razlike propustili priliku da, da usvojimo ovaj dokument i u ime onih koji ginu na moru, a i za one koji žele mehanizam spašavanja i traženja ljudi na sredozemlju. Hvala vam. Prelazimo na otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Proposta di risoluzione di Prijedlog rezolucije šest klubova zastupnika, amandman četiri, tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 1, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 15, prvi dio, otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Amaman 11. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. E, netko je zatražio riječ. Zastupnik Zdehovski. Hvala kolege. Evo imam samo jedan kratki usmeni amandman. Naglašava se posebna uloga odgovornosti francuskog predsjednika Emanuela Macrona zbog odbacivanja otvaranja pregovora i njegov štetni utjecaj na vjerodostojnost Europske unije. Hvala. Najljepša.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 Amandman, o amandmanu se ne može glasovati. Amandman 16, otvaram glasovanje. La votazione chiusa. Zatvaram. Odbija se. Amandman 12, otvaram glasovanje. Chiusa. Zatvaram. Odbija se. Izvorni tekst. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 5. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 2. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se amandman 14. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 10. Izvorni tekst. Otvaram glasovanje. Zatvaram.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 Zatvaram. Usvaja se. Amandman 8D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Uvodna izjava A. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Usvaja se. Uvodna izjava B. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Uvodna izjava i amandman 10. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 17. Otvaram glasovanje. Kjuša. Zatvaram. Odbija se. Amandman 9. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Glasujemo sada o tekstu rezolucije. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Grazie. Buon rientro. Hvala vam, hvala vam na suradnji. Sospendiamo per qualche minuto. Sada ćemo prekinuti sjednicu na nekoliko minuta. Jó napot Molim sve zastupnike da koji odlaze da izađu u miru kako bismo mogli dati riječ onima koji žele obrazložiti svoj glas. Ok. okay. akkor a szavazatindoklásokra. Dobro, započet ćemo s obrazloženjem glasovanja. Prva točka, posljedice propasti grupacije Thomas Cook. Prvi govornik, gospodin Howard, iz redova snd Hvala predsjedateljice. Propast eh, grupacija Thomas Cook eh, imala je ozbiljan utjecaj na potrošače, poslanike i poslovne subjekte u cijeloj Europi. 20.000 korisnika u jugozapadu Engleske čeka refundiranje. To je najveći poslodavac e, u Kroliju, više od 500 zaposlenika ovise o Tomasu Kuku i drago mi je što e, Europski parlament traži dubinsku analizu Tomasa Kuka, bilo bolje da se to moglo anticipirati, bilo bolje da se u buduće takve stvari anticipiraju i izbjegnu. Rezolucija također ukazuje i e, na mogućnost da se koristi fond za prilagodbu globalizaciji vlada Ujedinjene kraljevine trebala bi iskoristiti tu mogućnost eh, da pomogne onima koji su ostali bez posla i nađu drugi. Ja sam se obratio min... ministarstvu vanjskih poslova i eh, pozvao ih da iskoriste tu mogućnost. Hvala. Hvala sljedeći govornik, eh, gospodin Palmer, u ime socijalista i demokrata. Hvala predsjedateljice. Kada sam danas kada danas e, izađem iz e, vlaka u Westminster, e, danas ću vidjeti kip s Tomasa Kuka, kojim se odaje počast doma skupku u njegovom biznisu i on je to organizirao 1885. Prvo putovanje u Europu išlo je u Brisel i Strasburg. To su gradovi našeg Europskog parlamenta i putnici na tom prvom putovanju koje je organizirao Thomas Cook u Europu nisu imali zaštitu atola ili Europske unije. No mi se moramo postarati da oni putnici koji su oštećeni e, propašću ovog poduzeća i njihovi uposlenici budu e, zaštićeni. To je utjecalo dakle ukupno na 600.000 tisuća putnika i veliki broj tisuća radnika u Ujedinjenoj Kraljevini i Europi. Hvala sljedeći govornik, gospodin Belami u ime EPP-a. Dragi kolege, da li smo mi ozbiljni zastupnici? Jutro smo glasali rezoluciju o propasti Tomas Kuka i ponašanju Turske koja se izravno tiče djelovanja Europske unije. No, odmaknem, dajmo se malo odmaka i želim ovdje reći koliko sam iznenađen glede brojnih rezolucija o kojima smo glasali i raspravljali. Da li smo riješili sve svoje probleme kako bismo se sada brinuli problemima drugih? Europska unija da li je u tako dobrom stanju da mi, eurozastupnici, možemo posvetiti toliko vremena davanju lekcija ostatku svijeta i djelujući tako, uzgled budi rečeno, jesmo li doista sigurni da ne nazaduju stvari za koje se mi borimo. Jer e, stalno se uključujući u, suvereno, u pitanja suverenih država i, dalje zbog toga rastu napetosti. A to je još gore kada se radi o državama članicama Europske unije. Zar do te mjere sumnjamo u demokraciju nekih zemalja kao što je Poljska, na primjer, i mi pretendiramo da ćemo umjesto njih riješiti neka njihova interna pitanja. Posao euro zastupnika je takav da trebamo djelovati za one koji su, nas, koji su glasali za nas. Sve se danas događa kao da ne uspjevamo djelovati na svojoj sudbini, pa zbog toga komentiramo tuđu, postajemo brbljivi, što smo manje moćni. I čini mi se da sam se pridružio nekom fiktivnom sudu, a ne stvarnom parlamentu. Hvala lijepo. Hvala. Riječ ima gospodin Polčak na jednu minutu u ime Pučana. Hvala, gospođo predsjedateljice slažem se. Moramo pomoći i to zbog velikog učinka bankrotiranja ove putničke agencije. To je važno zbog potrošača jer će to sve imati veliki utjecaj i to prekogranični. E, tvrtke, građani, svi su pogođeni ovim učincima. Osim toga, želim reći da mnoge države članice su odgovorne za to i njima nije bilo drago što kolege s lijeve strane političkog spektra pokušavaju prebaciti krivnju na komisiju više nego što je to potrebno. Njegovi, njihovi prijedlozi da se smanje bonusi menadžera, to je pitanje eh, s kojim se trebaju baviti dioničari i to je stvar, privatnog prava. Mislim da javna vlast ne bi trebala igrati nikakvu ulogu u tome. Ovdje se radi o egalitarnom e, položaju i to nije relevantno, bez obzira na to što mnoga stališta nisu prošla. Hvala. Sljedeća točka na dnevnom redu je trenutačno stanje objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica, javno izvješćivanje po zemljama. Obrazloženja glasovanja slijede. Prvi govornik, gospođa Scott Cato u ime zelenih. Hvala. Ovaj dom je već to tražio 2015. godine. Banke e, još uvijek e, nisu uspjele u tome. Objavljivanje informacija o prebacivanju dobiti je jedini način na koji možemo osigurati da tvrtke plaćaju pravedno poreze bez obzira na sve, vlade Europske unije ne bi trebale štititi ovako izbjegavanje plaćana poreza. Sutra će se raspravljati o izvješćivanju e, zemlja po zemlja u vijeću. Izgleda da njemačko stajalište se mijenja, to pozdravljam, ali nažalost moram reći da Ujedina kraljevina neće igrati ulogu u ovoj promjeni politike. Države članice moraju zaustaviti blokadu u vijeću kako bismo imali transparentno izvješćivanje sa strane tvrtki. Europska suradnja mora značiti surađivanje u interesu građana koji trebaju imati javne usluge koje će biti prikladno financiranje, a a male tvrtke sada ne mogu konkurirati velikim tvrtkama koje izbjegavaju plaćanje poreza. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Pospišil na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Kao izvjestitelj za ovaj dosije mogu reći da mi je drago što je parlament potvrdio političko stajalište da je porezna transparentnost jako važna u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. E, tijekom rasprave je rečeno da je glavni problem u vijeću gdje neke države članice blokiraju usvajanje ovog prijedloga. Finsko predsjedništvo tijekom rasprave reklo je da će oni pokušati postići napredak unutar vijeća nadam se da će ustrajati u tome i biti uspješni i e, nadam se da će stajalište parlamenta biti dosljedno. Sada sve ovisi o vijeću. Moramo raspravljati o pravnoj osnovi, to je tehničko pitanje koje nas neće zaustaviti u rješavanju ovog problema jednom zaovijek. Hvala. Sljedeća točka na dnevnom redu glasi Turske vojne operacije u sjevernoistočnoj Siriji i njihove posljedice. Imat ćemo obrazloženja glasovanja. Gospođa Joron je prva na redu. Dragi kolege, hvala. Agresija Turske na sjevernu e, Siriju je kršenje međunarodnog prava. Nerazumljivo je da Turska nije odmah pozvana da prekine snakaban e, napada na e, Kurde. Sada imamo vraćanje Daeša i e, to je prijetnja e, za Europsku uniju. Moramo zaštititi naše i vanjske i unutarnje granice. Europska unija je nametnula sankcije Rusiji zbog ukrajinske krize. Kako sada možemo shvatiti da e, Turska nekažnjeno napada Kurde? moramo obustati sva plaćanja Turskoj, sva financiranja, predpristupna pomoć i tako dalje, e, treba e, sve to obustaviti. Ključno je da multilateralno uređujemo stvar, stvari i da razgovaramo sa sirijskom vladom. Ta, jedino na taj način možemo izaći iz krize. Hvala. Sljedeći govornik, gospođa Bruna u ime Hvala predsjednice. E, turska vojska je napala Siriju pred nekoliko dana. E, vraćaju se pripadnici Daesha. E, opći kaos koji je prouzročila Turska ne možemo tolerirati moramo na Turskoj nametnuti ekonomske sankcije nakon ove agresije e, i nakon ucjenjivanja od strane Turske zbog izbjeglica e, Evropska unija mora e, reagirati. Minimum je da e, Evropska unija prestane plaćati milijarde eura e, Turskoj. Moramo E, djelovati učinkovito. E, inače ćemo biti suučesnici Turske. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Bompar, u ime GUE. Hvala predsjednice, dragi kolege i kolegice. Rezolucija o vojnim operacijama Turske u sjeverno-istočnoj e, Siriji ide u dobrom smjeru osuđuje tursku agresiju, traži da se to e, prekine i da se e, vojska povuče iz Rožave. E, ovo krši suverenitet i teritorijalni integritet i Turske i integritet manjina. Podržavam rezoluciju, ali moramo ići i dalje. Moramo osuditi umorstvo Karafa. Moramo zatražiti da plave kacige nastupe na tom e, području kako bi zaštitili e, kurde i e, kako bi se zaštitili, zaštitila integralnost sirijskog teritorija. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Pospišil, na jednu minutu, u ime Pučana. Hvala. Ja sam dao podršku ovoj rezoluciji. Vjerujem da je nezakonito to što je Turska napala kurdsku manjinu u Siriji. To jasno pokazuje da Turska se ne približava europskim standardima, nego se udaljava od njih. O tome smo raspravljali mnogo puta ovdje u parlamentu. Bilo koje razmišljanje o tome da bi Rusija mogla postati članicom Europske unije trenutno je nonsens dugoročno raspravljat ćemo i dalje o tome treba li Turska treba biti još uvijek članica NATO-a, je li ona naša saveznica ili međunarodna politika ide protiv politika NATO-a. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Horwood. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja sam glasovao za najjaču moguću osudu turskog predsjednika Erdogana koji je napao sjevernu Siriju i on i Putin su donijeli sramotni dogovor e, sa sučešništvom Donalda Trumpa. To je najgori mogući rezultat za Sirijice, pogotovo za one koji žive u Kurdistanu. Odgovornost za ovakve događaje je u rukama gospodina Trumpa koji je izdao kurdske saveznike Europska unija. Drago mi je što ona sada zauzima jak, e, snažan položaj zato što su važna ljudska prava i prava manjina koji su stalno ugrožena. SAD trenutno pokazuje da je e, saveznik na koji se ne možete osloniti. 28 država članica Europske unije, uključujući Ujedinjenu kraljevinu, trebali bi govoriti jednoglasno u vezi sa vanjskom politikom i to kad je god moguće. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Zahradil u ime ECR-a na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Turska invazija sjeverne Sirije nešto je što trebamo osuditi. Dobro je što je to naše zajedničko mišljenje. Ipak nešto nedostaje. Ne smijemo se pretvarati da je to scenarij crno-bijeli. Mi kao Europska unija ne bismo trebali davati dojam da podržavamo snage koje pokušavaju teritorijalno dezintegrirati e, to područje. To bi značilo uplitati se u unutarnju politiku e, te zemlje, u ovom slučaju Turske. Trebamo priznati da ako Europska unija stvarno želi biti globalni igrač, onda mora početi mijenjati stvari i ne samo donositi rezolucije i davati krivnju SAD-u zato što ne poštuju međunarodne obveze. Pročitao sam izjavu gospodina Trumpa od jučer. Ne vjerujem e, da se netko čak i ne bi složio s njom ovdje. E, američke vojne snage ne trebaju biti svjetski policajci. On je rekao da i drugi trebaju ispunjavati svoje obveze i vjerujem da je ovdje on mislio na Europsku uniju i države članice koji sada trebaju početi djelovati i pretvarati riječi u dijelo, ali to nisu do sad učinili i nijedna rezolucija neće riješiti taj problem. Hvala. Sljedeća točka na dnevnom redu, e, e, traganje spašavanja na sredozemlju, e, obrazloženja glasovanja, prvi govornik, gospođa Šojdrova. Děkuji za udělení slova. Hvala vam lijepo na riječi. Ovu rezoluciju nisam podržala, kao što nisam podržala niti veći broj amandmana. Pozdravljam uvelike činjenicu što ova rezolucija na kraju krajeva nije prošla za svega dva glasa, ali sve jedno, jer uvjerena sam da nije moguće podržati poslovnu zajednicu preko leđa izbjeglica. A to je o čemu se ovdje radi. Broj nevladnih organizacija, veći broj njih ima svakako dobre namjere i moramo spriječiti smrt i u sredozemlju, ali prije svega se moramo pobrinuti da ljudi ne moraju napuštati svoje domove, da imaju dobre uvjete u izbjegličkim logorima kako bi im nakon kriza mogli vratiti se nazad ukoliko su oni izbjeglice koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu, tada bi trebali e, moći tu zaštitu i dobiti na zakonski način. Stvaranje novih mehanizama redistribucije izbjeglica po meni nije dobro rješenje, to je e, odbila nekolicina država članica, no isto tako drago mi je što još jednom ova rezolucija nije usvojena. Hvala. Hvala vam, zastupnik Palmer. U ime SID-a sljedeći ima riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Ja smatram da ova rezolucija koja je poražena sa svega dva glasa, da je to doista loš dan za parlament. Da li je ovo pitanje složeno? Da, svakako. Da li bismo se trebali uhvatiti u koštac s time i preveli pravdi trgovce ljudima, da, trebali bismo, no to pitanje je istodobno po meni poprilično jednostavno, jer na što se sve svodi je podržavamo li zamisao spašavanja djece koja se utapa, koja se utapaju u sredozemlju, obitelji, roditelje, koji najopasnije putovanje u krajnjem očaju poduzimaju bježeći od progona, bježeći od rada. Moja izborna jedinica neka zna da sam glasao za odgovarajuće mehanizme straganja i spašavanja na sredu zemlju, da sam glasao za to da se pravdi privedu trgovci i da oni koji traže pomoć ne budu kriminalizirani. Ja sam danas glasao za mjere koje se na kraju krajeva svode na najobičajeniji, normalniji osjećaj čovječnosti i pristojnosti. Hvala vam, zastupnik Bržinski, u ime ECR sljedeći ima riječ. Hvala. Dragi kolege, moram reći da je moj glas doprinio doprinio on konačno ovoj rezoluciji koja nije prošla. Znam da je tu mnogo emocionalnih tema No to je određeni način moralne ucjene. Javno mnijenje u Europskoj uniji može pomisliti da se nešto loše dogodilo, no nije. Uspjeli smo glasati iz, protiv rezolucije koja je poticala milijune ljudi da dođu na obalu Tunisa, Maroka, Libije i od, on, od onuda se upute na putovanje ka Europi. To je je nešto što bi zapravo ponudilo daljnju motivaciju nevladnim organizacijama da budu konkurenti trgovcima. Ja sam radio u Ministarstvu unutarnjih poslova i vidio sam statistike i znam da te organizirane grupe imaju veći profit od toga nego trgovine drogom i oružja i drago mi je da ova rezolucija stoga nije usvojena. Hvala zastupnik Zahradi, do sljedećim riječ ponovno mi je Hvala lijepo. Ja sam glasao protiv ove rezolucije, drago mi je da je u krajnjoj liniji odbijena i budimo otvoreni, to je doista bila jedna slijepa ulica. Ne možemo učinkovito se boriti protiv trgovaca ljudima ne možemo one koji zloupotrebljavaju ljudsku nesreću poticati i usvajati rezolucije koje ne samo da ih zaustavljaju, već ih potiču u njihovim aktivnostima. Ne možemo podržati niti nevladine organizacije koje primjerice Karola Raketo zastupa mm, kapetanica koja spašavajući izbjeglice na moru krši zakone pomorsko pravo i koje će se morati suočiti s posljedicama. Moramo raditi na prevenciji, moramo raditi na pružanju pomoći zemljama koje su ishodišta izbjeglica, zemljama porijekla, kako bi se ondje stabilizirala situacija i da se prekine dotok izbjeglica. Ne smijemo usvajati dalje rezolucije koje potiču trgovce ljudima da nastave sa svojim aktivnostima. Hvala vam lijepo, zatvaramo ovime ovo obrazloženje glasanja prelazimo na sljedeću otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Zastupnica Šojdrova prva ima riječ u ime EPP-a. Hvala vam. Objasnila bih zbog čega sam podržala ovu rezoluciju parlamenta koja kritizira ponašanje nizozemske, danske i francuske vlade koje su blokirale pristupne pregovore s Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Vjerujem da je to velika strateška pogreška. Ovi pregovori naravno bili bi dugi i složeni sa nejasnim ishodom, no njih svejedno treba konačno pokrenuti kako bi ove zemlje dobile neku europsku perspektivu. Građani tih zemalja to doista trebaju. Sjeverna Makedonija je nedavno postigla sporazum s Grčkom oko imena zemlje i to je bilo vrlo važno i trebali bismo to ocijeniti. U tom kontekstu istaknula bih također da Europska unija ne bi trebala izgubiti svoj utjecaj na Balkanu. Sutra će primjerice Srbija potpisati svoj pristup jedinici e, Savezu AZEANA što nije korak u dobrom smjeru. Hvala zastupnica Vondra, sljedećim riječ ime ECR-a. E Objasnila bih zbog čega sam glasala za rezoluciju o otvaranju pristupnih pregovora. Zbog Ponašanje jedne države članice, budućnost cijele regije je dovedena u pitanje. Ne mogu prihvatiti francusko stajalište, ne samo zbog toga što moja zemlja Slovenija i Sjeverna Makedonija su nekoć bile u e, istoj državnoj zajednici, već zbog toga što moja majka dolazi iz Makedonije. Ja sam razočarana kao svakodnevna osoba, kao pojedinac na cesti koja zna što znači da im se godinama nešto obećava, da naprave sve ispune sve što se od njih traži da na kraju za to ne dobiju ništa. Otvaranje pristupnih pregovora samo bi bio još jedan signal, pokazatelj da Sjeverna Makedonija i Albanija idu u dobrom smjeru, iako obje zemlje znaju da je pred njima još dug, dalek put. Naravno, u reform, još su potrebne reforme u EU, no samo naglašavam da se ovdje radi o otvaranju pregovora i ne vidim kakva je to prijetnja Europskoj uniji. Molim vas. Hvala vam. Sljedeći govornik je zastupnik Uđinski iz ECR-a. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Jučer smo imali raspravu u ovom domu i Makedonija i predsjednik Makedonskog parlamenta je slušao raspravu na kojoj se čulo mnogo arogantnih i nerazumnih komentara koji su samo pokazali da oni koji zastupaju veće zemlje e, lako mogu s visoka gledati na manje zemlje i manja društva. Primjerice na Sjevernu Makedoniju. Tada sam se sjetio riječi Bonaparte, dzielnego narodu słowiańskiego, jakim jest Macedonia. Koji je rekao da ukoliko se Francuska ponaša na način velikih zemalja, da je to velika greška. I to mogu citirati Winstona Churchilla koji je rekao da je Balkan meki trbuh Europe. A danas vidimo te zemlje kako su stavljene, prepuštene same sebi, ranjive i vrlo su osjetljive na ono što će im se u budućnosti dogoditi. I to možda od strane Saudijske Arabije, strane Rusije i iz tog razloga glasao sam za ovu rezoluciju. Hvala vam lijepo, posljednji govornik je gospodin Zahradil iz ECR-a. Hvala vam, ja sam naravno glasao za ovu rezoluciju jer dolazim iz tog dijela Europe koji je prihvaćen prije svega 50 godina u grudi Europske unije i zbog toga naše zemlje nemaju moralno pravo sprečavati nikog drugog da pristupi Europskoj uniji ukoliko te zemlje to žele. Mi smo uvijek bili za daljnje proširenje, no s druge strane također moram napomenuti da moramo razumjeti zbog čega su neki od naših susjeda više nevoljki da prošire Europsku uniju, to su države koje kad kad nazivamo stare države članice i žalimo se često da se nas ne razumije da istočno europsko, srednje europsko iskustvo nije dobro odraženo u ostatku Europske unije. Sjetimo se samo lova na vještice usmjerenog protiv Mađarske ili Poljske. Kada mi sami tražimo bolje razumijevanje trebali bismo isto tako pružiti više razumijevanja svojim susjedima i možda bi to međusobno razumijevanje pomoglo uklanjanju velikog broja zapreka među nama. Hvala vam. Ovim posljednjim govorom obustavljam zasjedanje do 15 sati. Hvala na pažnji. Good afternoon, colleagues. So the sitting Dobar dan kolege. Da, zapisnik sa jučerašnje sjednice možete pronaći na web stranici parlamenta. Ukoliko nema primjedbi, oni se smatraju usvojenima. The item on the... Točka dnevnog reda, pitanje komisiji, imenovanje izvršnog eh, direktora EBE, Farkaša, za glavnog upravitelja Udruge za europska financijska tržišta. Prije otvaranja rasprave hoću vam samo reći da možete se za spontano javljanje za riječ i plavu kartu javiti i na uobičajeni način, ali i novim sustavom, koristeći elektronički sustav, pa vas zato molim da se sobom nosite uvijek glasačke kartice. Ako se želite prijaviti za spontano javljanje za riječ, možete odmah sada, ne morate čekati kraj rasprave. A sada otvaram raspravu i riječ dajem e, gospodinu Tangu koji je autor ovog pitanja. Izvolite. Hvala predsjednice, hvala i što ste pojasnili postupak smotnog javljanja za riječ. Hvala vam. Dakle, nedavno smo čuli najavu da će izvršni direktor e, Europskog nadzornog tijela za bankarstvo Adam Farkaš postati glavni upravitelj udruge za europska financijska tržišta AFME, što je nezamislivo da e, izvršni direktor EBA e postane glavni lobist za isti sektor. EBA je nadležna za nadzor europskog bankarstva kao i provedbu ključnih financijskih zakonodavnih akata, zbog čega je EBA od ključne važnosti u nadzoru financijskog sektora, također e, i meta svih lobista u tom sektoru, a posebice AFME sa tehničkom ekspertizom i fokusom na provedbenim mjerama koje zacrtava EBA ima, je u stalnoj interakciji sa e, nadzornim tijelom za bankarstvo. Pa možete zamisliti moje e, iznenađenje kada sam saznao da će izvršni direktor EBE postati glavni upravitelj AFME znači koji ima privilegirane e, uvide u odluke EBE i također kontakte sa visokim dužnostima, pa će stoga e, e, moći omogućiti izravno utjecaj na ključne zakonodavne akte, a to će omogućiti također i da se stekne vrlo kriva predođba EU E, osoblja da ako ste e, naravno vrlo e, prijateljski nastrojeni prema onima koje trebate nadzirati ćete poslije biti od njih pošteno nagrađeni odličnim mjestima. Mi to želimo spriječiti. Članak 16. Pravnika osoblja Europske unije kaže da su dužnosnici Europske unije ne smiju lobirati osoblje svoje bivše institucije u razdoblju od 12 mjeseci nakon odlaska. Znači, ukoliko izvršni direktor EBE e postane e, direktor AFME, to je upravo to i e, sada postaje, mijenja stranu na najvišoj razini, a također članak 16. i pravnik o osoblju također kažu da potencijalna nova djelatnost ako je povezana s poslom koji je dužnosnik obavljao i zadnje tri godine i može biti nespojivata sa zakonitim interesima institucije, može zabraniti dužnosniku obavljanje te djelatnosti. Znači, ako ovaj primjer rotiranja osoblja među institucijama se dopusti ako Farkaš može e, prijeći u AFME, onda bilo koji e, e, zaposlenik Europske unije može biti zaposlen bilo gdje i time članak 16. postane besmislen. Juče je 58 nevladnih udruga potpisalo predstavku protiv tih rotiranja osoblja unutar institucija i stoga u ime građana e, Europe pitam smatra li komisija da e, promjena radnog mjesta Farkaša u skladu s njezinim visokim etičkim standardima smatra li komisija da bi Adam Farkaš trebao ostati na svojem položaju do kraja siječnja iako je njegova odanost kompromitirana, hoće li komisija vršiti pritisak na EBU kako bi se spriječila promjena radnog mjesta Adama Farkaša i što će komisija učiniti kako bi svoje naše etičke standarde primijenila u praksi u svim svojim institucijama i agencijama te spriječila da se zbog rotacije osoblja unutar institucija naruši povjerenje građana u naše institucije. Hvala. Riječ ima povjerenik Mimica. Izvolite. Zahvaljujem predsjednice, uvaženi zastupnici. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo EBA eh, obvezuje pravilnik o osoblju Europske unije koji sadrži eh, sveobuhvatni etički okvir za zaposlenike Europske unije i agencije eh, što ograničava i neke odredbe o nakon o razdoblju nakon zaposlenja u Europskoj uniji. EBA je tijelo odgovorno za odlučivanje i provedbu e, tih e, restrikcija nakon njihovog, e, nakon, za njihove zaposlenike, nakon prestanka zaposlenja i oni trebaju ograničiti mogućnost da gospodin Farkaš radi za AFME. Predstavnik komisije ne glasa u nadzornom odboru, no Komisija je članica nadzornog odbora, ali ima pravo doprinijeti raspravi u nadzornom odboru EBE, e. pa je u tom kontekstu se komisija založila za najstrožiji pristup odlasku gospodina Farkaša, uzimajući u obzir pravilnik osoblja Europske unije. Odluka koju je donijelo nadzorno tijelo EBA, e uključujući restrikcije za gospodina Farkaša i tijekom rada u EBI i nakon odlaske iz EBE. A što se tiče ograničenja za vrijeme zaposlenosti u EBI, e, ono što je e, odbor nadzornika e, uključio je razdoblje i mjere koje uključuju zabranu obavljanja aktivnosti za e, pripremu ebinih e, regulatornih ili nadzornih e, politika, sudjelovanje na sastancima, vanjsko predstavljanje EBE i informacije iz računovodstvenog odjela. Te također će tri mjeseca imati dopust gdje više neće biti član EBE niti e, izvršni direktor prema financijskoj uredbi te ne može biti niti u prostorijama EBE osim na zahtjev predsjedatelja te neće imati pristup sustavima EBE. Što se tiče restrikcija nakon odlaska i zaposlenja sa radnog mjesta u EBI, e, nadzorni odbor EBE propisao je da gospodin Parkaš ne smije lobirati ili zagovarati prema EBI niti imati profesionalne kontakte sa osobljem EBE za razdoblje od 20, u razdoblju od 24 mjeseca te ne može doprinositi radu e, udruge za europska financijska tržišta AFME na bilo kojoj temi kojom se bavio u posljednje tri godine e, rada u EBI u razdoblju od 18 sljedećih mjeseci. Stoga postoje restrikcije da se spriječi sukob interesa tijekom otkaznog razdoblja do stvarnog odlaska gospodina Farkaša kao i nakon njegovog odlaska iz EBE. U odgovornosti je EBE da provede ove restrikcije koje su nametnute i te mjere. Hvala. U ime SID Gospodin Fernandez, izvolite, dvije minute. Hvala predsjednice. Posljednjih e, par godina su bile prilično e, teške godine za povjerenje u institucije i vjerovanje u institucije. Prema svim istraživanjima mišljenja vidimo da europski građani manje vjeruju u demokratskim institucijama i da je gubitak e, povjerenja nešto što gube populist, e, koriste populisti i nacionalisti kako bi potkopali ne samo cijeli projekt Europske unije, nego i temeljna načela liberalne demokracije. A novosti da je izvršni direktor e, EBE odlazi u glavnog europskog lobista doprinosi upravo toj ideji e, nedostatka neovisnosti javnih tijela i ideji da zaposlenici u službama e, Unije ne služe e, interesima onih koji su ih za to ovlastili. A komisija koja brani sustav gdje ljudi koji rade e, sa kolegama a koji će otići sa svog radnog mjesta, da su ti upravo najbolji ljudi da procijene postoji li sukob interesa kad neko odlazi iz organizacije, pa ne znam. Dakle, ono što bih ovdje doveo u pitanje je sljedeće. Jesu li e, propisi iz pravilnika o osoblju imaju li oni smisla. Imamo li mi uopće neovisno tijelo koje bi ocijenilo e, takve situacije e, u svakom pojedinom slučaju. Jer jednostavno je nemoguće da ljudi koji rade s onima koji odlaze iz javnih tijela i idu u lobistička tijela, mislim, njima je doista teško biti neovisni, neovisni o njihovoj ocjeni. Treba ih pogledati kako se propisi mogu revidirati. Hvala. Za zelene gospodin Karem. Gospođo predsjednice, kao što je to rekao kolega, sukob između privatnih i javnih interesa više ne mogu trajati. Miješanje takvih stvari i prelazak iz privatnog u javno e, narušavaju s pravom poverenje građana i građanki u europske institucije. U Francuskoj je to nacionalni sport. Macron je radio u Rothschild banci prije što je postao ministar, zatim predsjednik premijer vlade bio je lobist za nuklearnu grupaciju Areva, ali su nam rekli da je sve to normalno, da to nema nikakve veze sa poklonima koje su dali najbogatijima niti eh, velikim, niti s velikim zanimanjem eh, i koje koji vlada za nuklearnu energiju. U Europi to ništa nije čudno, isto također prethodni predsjednik komisije, Europske komisije radi za Goldman Sachs. Dakle, danas smo suočeni s jednim, još jednim slučajem e, prelaska iz javnog privatnog, gdje je jedan visoki dužnosnik koji je zadužen bio za e, e, analizu rizika banaka, E, kroz nekoliko pa- tjedana će direktor e, glavnog lobija e, sektora financija, čija je glavna uloga da koči sve moguće nove odluke. Dakle, tu se radi o izvršnom ravnatelju EB, Adama Farkasa, koji će od veljače 2020. postati glavni ravnatelj jedne od glavnih grupacija za lobbying u financijskom sektoru. Nekoliko uvjeta je bilo postavljeno i vi ste to postavili, dakle uvjeti jebe, dakle zabrana od 24 mjeseca da se lobira sa osobljem iz njegove prethodne institucije ili zabrana od 18 mjeseci da savjetuje ili radi na temama koji su u izravnoj vezi s njegovim prethodnim radnim mjestom. No tko u to još stvarno vjeruje i tko će, što je važnije, moći to provjeriti. I čak i kada se ne bi bavio lobijem, on je u posjedu dokumenata, informacija, dragocjenih i povjerljivih koje će moći sada koristiti u e, privatnom interesu. To je skandalozno i ne bi smjelo biti dopušteno. Iz tog razloga pravila o prelasku iz privatno u javno i javno u privatno moraju biti promijenjena, moraju biti stroža kako bi se očuvao integritet naših institucija i pojačao, pojačalo povjerenje naših građana. Ne smije biti nikakva mjesta u sumnju sukoba interesa moramo imati znatno duža tranzicijska razdoblja između dviju aktivnosti gdje može doći do sukoba interesa. Što više, ta pravila moraju biti i zajednička svim institucijama i agencijama Europske unije kako bi se i za kraj moramo imati neovisno europsko tijelo koje će biti zaduženo za etiku. To tijelo imalo bi zadaću nadzirati provedbu tih zajedničkih pravila. No u međuvremenu, dragi kolege, već možemo djelovati na razini naše institucije kako bismo očuvali na najbolji mogući način integritet spram takvih skandaloznih praksa. I zato vam predlažem, kao što je to parlament ranije uradio za lobiste iz Monsanta, predlažem da se odbije dati dozvolu gospodinu Farkašu da pristupi Europskom parlamentu. To bi bio jak signal kako bismo pokazali našu želju da se borimo protiv e, sukoba interesa. Dakle, vrijeme e, dogovora ispod stola e, mora, to mora biti, tome se mora stati u kraj. Hvala. Hvala, gospodin Ruiz Devesa, dvije minuta. Hvala, predsjednica. Doista mi je drago što danas e, vodimo ovu e, raspravu, iako očito baš nije najbolje dan niti najbolje vrijeme, ali većina naših e, kolega već je otišla nakon glasanja. No svejedno, želim pozdraviti činjenicu jer ovo su, ovdje su i građani koji mogu pratiti ovu raspravu i želim ih pozdraviti jer ovo je važna rasprava. Moji kolege iz kluba stavili su to na dnevni red postavljanjem usmenog pitanja. Pa želim čestitati i gospodinu Karemu i Zeleni. Jer ovo je svakako jedan slučaj sukoba interesa. Znamo e, gospodine Mimica da Cezarova žena ne samo mora biti e, poštena, nego mora tako izgledati. Znači svi razumijemo da ovi povoljni uvjeti jesu nekako nametnuti gospodinu Farkašu jer rečeno je da on ne može davati savjete o određenim pitanjima kao da će to riješiti problem. Kao što su rekli kolege, to je nešto što niko ne može provjeriti. Svako bi od nas mogao sjesti za stolom s bilo kim drugim i govoriti o prethodnim aktivnostima svojima, a da to ne može nitko doista provjeriti. I znam da je Komisija nadzorni odbor e, tražila najstrože primjenu propisa, no to nije dovoljno, nego i sami propisi moraju biti stroži, kao i njihova primjena treba postojati obvezno prelazno razdoblje od barem 12 mjeseci. Hvala predsjednice. Gospodin Tank, ponovno tri minute, izvolite. Hvala predsjednice, hvala i komisiji što je odgovorila, no nažalost čuli ste moje kolege koji da ti argumenti nisu niti uvjerljivi, niti dovoljni. Jer vi ste spomenuli koji su uvjeti za promjenu radnog mjesta gospodina Farkaša i ja sam ih pročitao, oni su jednostavno nedovoljni i opće sama nemogućnost da mu se zabrani profesionalni kontakti sa eba Mislim, zar doista nećete interaktirati sa svojom, e, sa, e, sa glavnim e, sugovornikom vlastnite institucije. Osim toga, EBA kaže da on ne smije davati svoj doprinos e, na temama i aktivnostima izravno povezanima sa aktivnostima koje se bave posljednje tri godine. Mislim da je to smiješno. Ne mogu si zamisliti niti jednu temu koju obuhvaća AFMA, a koja nije u području rada EBE e ili se e, ne odnosi na područje rada gospodina Farkaša. Pa još jednom pitam, hoće li on sad, gospodin Farkaš, sjediti negdje u čardaku ni na nebu ni na zemlji i ko će biti nedostupan i ko će pratiti hoće, e, se ono ograničenja koje je postavila EBA, to je također rekao i e, kolega Fernandez, e, znači ko će pratiti, pra, poštuju se ova ograničenja. Mislim, a on zapravo može ostati u EBI do kraja samog odlaska. Njegovi su interesi različiti od bebe, njegova lojalnost je u potpunosti kompromitirana, a ipak europski e, porezni obveznik e, plaća ceh za tranzicijsko razdoblje, prelazno razdoblje u zapišanju gospodina Parkaša. I ono što mi nedostaje, povjereniče, u vašem odgovoru je ovo, ovaj odgovor na ovo ovo kruženje u radnim mjestima, u institucijama. E, i što će se učiniti e, i hoćete li doista provoditi na kraju svoja vlastita pravila i e, upravo riješiti ovo, ovo najbolnije mjesto, najbolniju točku integriteta vaše institucije, ovo rotaciju osoblja. Ja sam jedan zahtjev za slobodno za riječ. Jednu minutu, gospodin Brajer. Hvala predsjednice. Kada viši bankovni e, savjetnik još na radnom mjestu pregovara e, i radi za drugu stranu, e, tu doista se u javnosti čini da je to osoba koja je kupljena na svom radnom mjestu od strane nekoga drugoga. I nekako imam osjećaj da je to sve skupa nekako povezano sa ovim poslom bankovnog nadzora. I ovo razdoblje hlađenja, razdoblje mirovanja od par tjedana je nedovoljno, a nemamo niti ideju kad je on krenuo sa tim pregovorima. Je li to bilo u trenu kada je još e, vršio svoju funkciju, je li imao bilo kakvih, je li imao utjecaja e, za odgovornosti u okviru svoje funkcije. Mislim da se ovdje radi o legitimnim e, interesima E, legitimnom interesu da se uspostavi dovoljno dugo područje mirovanja da se izbjegne čak i bilo kakav privid sukoba interesa. Ali ako mislite da pravilnik osoblja Europske unije nije dovoljan za e, i uspostavljanje takvog razdoblja, zašto ne predložite reformu u tom slučaju? Hvala. Thank you very much. And now I... Hvala i riječ dajem ponovno povjereniku. Povjerenče Mimica, izvolite. Thank you, Madam President, honorable members. Hvala vam, uvaženi zastupnici. Hvala vam na ovoj važnoj raspravi i na ovom usmenom pitanju. Komisija smatra da e, njezini visoki etički standardi bi bili najbolje provedeni i u EBI i u svim drugim agencijama Europske unije kada bi se uspostavio u usklađeni pravni okvir. Ova komisija, možda e, i govorim i u ime dolazeće e, komisije, će također uzeti u obzir raspravu i ishod ove rasprave u parlamentu pri reviziji i razmatranju odredaba e, o e, etičkom kodeksu nakon zapošljavanja odnosno nakon e, funkcije u institucijama. No u ovom pravnom okviru u nadležnost je nadzornog odbora EBE da provede postojeći pravni okvir jer oni imaju pravo neovisno donijeti odredbe o ograničavanju E, aktivnosti nakon zapošljavanja e, u temelju svojih propisa te je e, u odgovornosti nadležna sama EME da provjeri i provede ta ograničenja. Hvala. Thank you very much. Hvala, ovime zatvaramo ovu raspravu. Zapisnik ove sjednice biti će podnesen parlamentu na odobravanje početkom sljedeće sjednice. Nisu, ukoliko nema E, prigovora e, ova će rezolucija biti dostavljena e, tijelima i osobama navedenima u rezoluciji. Ovime zatvaram sjednicu parlamenta.